ovako kako je ovdje navedeno. Hvala vam lijepa. Druga točka su priopćenja predsjednice. Kao što znate, moje glavna priopćenja se odnose na ovaj Afrički tjedan. Kao što znate, u ćemo idući tjedan imati naš EU-Afrički summit, vrlo važan politički sastanak e, gdje želi Europska unija nekako resetirati svoje odnose sa e, Afrikom i predsjednik Tajani je unutar tog konteksta postavio ovaj tjedan kao Afrički tjedan Europskog parlamenta i imamo puno aktivnosti, e, isto i tako što se tiče našeg vlastitog odbora tijekom ovog popodnama i nekim drugim odborima. Stoga bih zamolila sve, pogotovo zaposlenike iz klubova, da podsjete zastupnike da sutra ujutro imamo zajednički sastanak sa nacionalnim parlamentima gdje ćemo govoriti o ciljevima održivog razvoja. Imamo zastupnike iz 24 nacionalna parlamenta koji će biti nazočeni na tom sastanku i razgovarat ćemo o primjeni tih ciljeva državog razvoja imamo goste iz eh, Nigerijskog parlamenta i Panafričkog parlamenta. Dakle, to je vrlo važan sastanak sutra jutro i nadam se da će zastupnici biti nazočni. Dakle, podsjetite vaše zastupnike da imamo to vrlo važan sastanak sutra ujutro. Isto tako sutra u pola tri, je to se malo preklapa, imamo u odboru za okoliš razvijeno mišljenja E, doktora Moetija kao e, gosta iz e, svjetske zdravstvene organizacije. a od 18.45 do 19.45 ćemo imati jedan poseban sastanak naše parlamentarne skupine koja se bavi nadzorom izbora, dakle podrškom demokracije općenito sa partnerskim zemljama a na tom posebnom sastanku vezano uz izbore u Africi će se raspravljati i fokusirati na ono što se dogodilo tijekom izbora u Keniji, ali isto tako ćemo se pozabiti na nekim širim pitanjima demokracije u Africi. Imamo tu zanimljive razvoje u Zimbabviju tijekom proteklih nekoliko dana. Dakle, puno toga ima o čemu možemo razgovarati Dakle, od 18.45 do 19.45 e, će biti taj e, sastanak. E, dakle, možda se opet može ljude podsjetiti na te razne aktivnosti. A već sam rekla za ovaj sastanak sutra ujutro. Srijeda popodne, tu posvuda imamo oglase za e, jedan sastanak. Obnavljam partnerstvo sa Afrikom u dva sata. Tu počinje taj sastanak e, i ja ću predsjedati na dva od e, tih sastanaka i nadam se da će zastupnici su vidjeli to, taj poziv od predsjednika Tajana i da će doći. Imali možda tu nekih pitanja? Dobro, hvala lijepa. Točka 3. Odobrenje zapisnika sa sjednice od 30. 31. kolovoza. Ako imate neke komentare, pošaljite ih tajništvu prije kraja ovog sastanka. Ako ne, smatrat će se odobrenim. Točka broj 4. Priopćenje komisije. Mislim da komisija tu ima jedno priopćenje. Hvala lijepa. Samo vrlo kratko jedna informacija. E, s obzirom na što je već prije rečeno. Aid for Trade priopćenje smo izdali, dakle to je službeno preneseno e, institucijama 13. ovog mjeseca. Dakle, tu se radi o ulaganjima i trgovini i ažuriranje zajedničke e, strategije iz 2007. Evo, čisto da budete svjesni toga i, i rado ćemo o tome razgovarati na nekim budućim sastancima kad smatrate da je to prikladno. Hvala vam lijepa. Da, to je na našem dnevnom redu koordinatora, dakle to je vrlo važna tema, e, o tome trebamo porazgovarati tijekom idućih šest mjeseci pa ćemo se onda time pozabaviti. Dobro, idemo sada na točku broj pet. To je naša prva E, točka dnevnog reda u kontekstu ovog Afričkog tjedna. Drago nam je što su predstavnici UNICEF-a s nama. Oni su tu pripremili izvješće vezano uz generacija 2030. Afrika, davanje prednosti ulaganjem u djecu radi iskorištavanja demografskih prednosti. Danas imamo e, dan djeteta, dakle to je godišnjica e, deklaracije o pravima djece koje sve na strane Ujedinjenih naroda. Znamo da čitav niz zemalja danas postoji gdje se ne poštivaju prava djeca. Gledam sada ove vijesti o Rohingya stanovništvu i čitav niz drugih situacija gdje se ne poštivaju prava djece. Moramo tu više toga učiniti kako bi e, se zemlje pridržavalo onoga što su potpisali kroz tu UN konvenciju. Ali uistinu se veselimo ovom važnom izvješću danas. Pretpostavljam da vi imate primjerke ovog izvješća, to je već bilo poslano. Da, ne generacija 2030. Jel imate primjerke? Ako ne, onda možemo osigurati. Jel imate već primjerke? Ne. Možemo onda osigurati dakle, da se zastupnicima podijele primjerci ovog izvješća vezano uz UNICEF. To je vrlo važno izvješće i drago mi je što je Barbara Bente ne, ispričavam se. Ne, Sandy Blanchett. Ispričavam se, čitam svoje bilješke ovdje, koja će nam iznijeti ovu studiju. Hvala vam. Lijepa. Evo, vi ćete biti prvi na redu. Hvala lijepa gospođo predsjedavajuća, dame i gospode. Uistinu mi je drago što mogu danas biti ovdje, što vam mogu predstaviti ovo izvješće vezano uz generaciju 2030. koje se fokusira na Afriku i djecu i mlade ljude koji žive u Africi. Kao što ste vi upravo rekli, ovo je uistinu vrlo poseban dan, jer danas je diljem svijeta dan djece i diljem svijeta se, imamo različite proslave kako bi se promovirala E, prava djece i s druge strane tu je i Afrički tjedan pa evo sve se to nekako udružilo i drago mi je što sam danas ovdje što mogu govoriti o Africi čisto ovako s jednog generacijskog stajališta i prije tome ću se fokusirati posebno na djecu i tijekom našeg samita u Abidžanu ćemo se fokusirati na mlade i Znamo da djeca od 15 godina ne padnu samo tako s drveća, treba ih e, roditi, cijepiti, obrazovati i zaštititi. Dakle, to je ono na što bi se ja htjela fokusirati. Dakle, e, na tu dobnu skupinu djece od 0 do 18 godina. I naši partneri bi nas isto trebali podržati u tome da Afrika nekako može iskoristiti te svoje demokratske prednosti, odnosno dividenda kako je rečeno na engleskom. Dakle, to je vrlo jedno posebno razdoblje e, ovo je vrijeme kad aktivno stanovništvo, obično radno aktivni odrasli ljudi, su većim brojeva nego neaktivno stanovništvo, djece i starije stanovništvo. E, budući da je to aktivno stanovništvo u velikim e, brojkama, zemlja se može razvijati jako brzo ali iskustvo tijekom proteklih 200 godina pokazuje da ta demografska prednost je nešto što možemo iskoristiti samo ako se ulaže u ljudski kapital. Ako istinu postoje ulaganja u djecu, u njihovo obrazovanje, zdravlje i u njihovu zaštitu. I to je u skladu sa dakle, našom agendom za 2030. koja se isto tako fokusira e, na djecu diljem svijeta. Dakle, generacija 2030. Ciljevi dakle, drživog razvoja. Dakle, do 2030. ćemo imati dodatno 1,7 milijuna djece u Africi. Dakle, imat ćemo 750 milijuna djece u Africi. I to predstavlja velike izazove. Što se tiče Afrike, kako bismo mogli iskoristiti tu demografsku prednost, bitno je početi ulagati u djecu već sada i idućih 15 godina je to upravo se tu otvaraju velike mogućnosti i tu bi se trebali fokusirati na e, zdravlje, obrazovanje i zaštitu. Zaštitu od nasilja, ali isto tako u socijalnom smislu. Dakle, stvoriti uvjete da u godinama 2030. 40. i 50. će Afrika onda moći imati taj održivi razvoj, prosperitet i mir. Današnja situacija u Africi je puno bolja nego što je bila prije 20 godina. Došlo je istom do vrlo velikog napretka, a ponekad mi to i zaboravljamo jer vijesti iz Afrike su često samo loše vijesti. Dakle, želimo naglasiti kroz naše izvješće da je tu došlo do velikog napretka u Africi što se tiče djece ali još uvijek vidimo tu određene nedostatke. Ona tri na koja se mi fokusiramo je kao prvo obrazovanje. kako bismo održali trenutnu stopu upisa u Africi, broj nastavnika bi se trebao povećati za 1,3 milijuna u idućih 15 godina. Ali to nije dovoljno, jer e, sva djeca ne završe ni osnovnoškolsko obrazovanje. Dakle, ono što nam je potrebno za Afriku, e, tu se mora ulagati u 5,8 milijuna više nastavnika, odnosno profesora, kako bi se mogli zadovoljiti međunarodni standardi, a to bi bio onda omjer 23 učenika na jednog nastavnika. Dakle, to u stvari znači da ih 15 godina bi Afrika trebala e, udvostručiti broj e, svojih e, nastavnika kako bi osigurali dakle, da se ostvare ovi ciljevi državog razvoja i da dođe do dobrog napretka što se tiče sekundarnog obrazovanja. Znamo da postoji veliki broj djece koji ide u školi i koji ne nauče previše toga, a dakle kvaliteta obrazovanja se treba poboljšati, pogotovo zbog tržišta rada, dakle mora doći do revizije kuri kurikuluma, e, dostatno obrazovanje nastavnika, povećati broj škola i kvaliteta e, e, recimo u pogledu WC-a, da odvojimo to za djevojčice i za dečke i slično. Veliki broj zemalja baš ne E, objavještava najbolje, ali imamo vrlo pozitivne situacije u Nigeru. Dakle, imamo povećanje od 20 do 69%. Dakle, e, to imamo konzistentno ulaganje u obrazovanje strane vlade i partnera. Proračun, vladin proračun se povećao sa 17 na 22%. Pola proračuna ide u primarno obrazovanje, tako da većina djece uistinu mogu pohađati školu i nešto naučiti. Broj škola se udvostručio i tri put više nastavnika sada imamo u obrazovanju bi isto tako trebali se posebno fokusirati na obrazovanje djevojčica. Ne zato što one zaostaju, nažalost, e, znamo da njihovo uključenje u Africi je niže nego ono kod dječaka, već ulaganje u njihovo obrazovanje dolosi u istinu čitav niz e, dobiti. Imamo podatke koji pokazuju da mlade žene koje nisu obrazovanje imaju otprilike 6,7 djece, a one koje završe osnovno školsko obrazovanje imaju u prosjeku 5,8 djece. I za one žene koje završe sekundarno obrazovanje imaju prosječno 3,9 djece. Dakle, ulaganjem u žene ne da imate vrlo produktivnu radnu snagu, već se i smanjuje e, stopa fertilnosti. To je isto tako povezano e, sa brakovima, jer kad e, djevojke idu u školu, onda je tendencija da se puno kasnije udaju. U ovom izvješću e, Svjetska zdravstvena organizacija tako koristi određene referentne vrijednosti. Dakle, po tisuću ljudi koji i broj imamo zdravstvenih radnika omjer je 1,7 e, stručnjaka, medicinskih stručnjaka na tisuću. A kod nas je recimo za uspravu 20 e, napram, naspram e, tisuću. A prag bi bio negdje nešto preko četiri. Dakle, brojka danas je 2 milijuna zdravstvenih radnika. Ako nastavimo sa postojećim trendom, dotičemo za 3,4 milijuna do 2030. Međutim, naše studije pokazuju da kako bi došlo do standarda svjetske zdravstvene organizacije, potrebno je još daljnjih 4,2 e, milijuna zdravstvenih djelatnika. To je vrlo veliki broj i ljude treba prvo obučiti i onda treba i ostati u sustavu ali u Ruandi vidimo da je moguće uistinu napredovati u zdravstvenom sektoru. E, stopa mortaliteta je bila 151 za e, tisuću rođenih, a pala je na 49. Dakle, sa 151 na 49. 39. To se učinilo kroz e, integrirane zdravstvene usluge u zajednici, fokusiralo se na ruralna područja i snažilo se kapacitete medicinskog osoblja u ruralnim područjima i davali su se određeni poticaj u tom smislu. I imamo jedan plan osiguranja koji se temeljio na samoj zajednici, znači da e, siromašni su počeli e, imati sve veće prednosti. Dakle, zaštita je isto vrlo bitna kada govorimo o obrazovanju, području zdravlja. Dakle, to je kontinent gdje postoji dosta nasilja prema e, djeci i isto tako spolna neravnopravnost i to je međusobno povezano. Dakle, govorimo o zaštiti od nasilja, obiteljskog nasilja e, i u zajednici i u cijeloj zemlji. Često su žene i mlade djevojke, one koje su najčešće izložene tom e, nasilju. Imamo 35% vjenčanja djece ali recimo u Burkini Faso imamo jedan primjer gdje se vidi da se kroz zajedničke napore ulaganja može e, smanjiti te vrste e, brakova, a isto tako i smanjiti u situaciju pogledu nasilja. registracija djece u Africi je 46%, a vrlo je teško kasnije tražiti neka prava kad idete u školu ili ako želite kupiti zemlju ako niste bili e, registrirani ili ne možete ni glasati. Međutim, znamo da 74% djece prima tri doze cijepiva Dakle, ne bi trebali fokus... Ne bi segmentirano se trebalo raditi na djeci, da svaki stručnjak radi u svom području već vidjeti kako to možemo osigurati. Recimo, kako oni koji su aktivni u zdravstvenom sektoru mogu osigurati da i djeca e, budu registrirana pri rođenju. 49% djece e, živi u ekstremnom siromašu, to je manje od 2 dolara dnevno. Dakle, 49%, to je polovica e, djece a kod odraslih je postotak 48%. Dakle, ne samo da Afrika ima problem siromaštva, već ima čak više djece nego odrasli koji su suočeni sa ekstremnim siromaštvom. Mi znamo da djeca koja su rođena u ekstremnom siromaštvu i nemaju pristup e, zdravstvenom sustavu, prehrani, i obrazovanju, se neće razviti kako treba e, njihov mozak, njihovo tijelo, neće se dobro moći razviti. I neće moći doći do iste razine produktivnosti u društvu kao i drugi. 25% djece u Africi živi u zonama sukoba ili to je 143 milijuna djece koji se svako jutro bude u strahu od rata i organiziranog nasilja u njihovoj zajednici ili u njihovoj zemlji. I naravno klimatske promjene isto tako utječu kao što znamo u Africi to je još više izraženo nego u drugim zemljama, dakle 15% djece živi u područjima gdje imamo vrlo ozbiljnu sušu. Kad sve to sad opet zbrojimo, jer kad dijete ide u školu, a nije dobro e, prehranjeno, neće toliko dobro učiti, a dijete koje ide u školu je dijete koje je zaštiteno zaštićen od nasilja. Kao što sam prethodno rekla, e, djevojčica koja ide u školu je netko e, ko će se kasnije udati. dijete koje je zdravo, ali nema pristup pitkoj vodi, će biti više izloženo bolestima. Dijete koje mora 10 km hodati kako bi e, donijelo vodu za svoju obitelj, pogotovo djevojčice, neće ići u školu. Dakle, moramo riješiti te probleme koje su međusobno povezane i to na, dakle, moramo nekako te sektore objediniti. E, masivno, e, masovno se ulaže u Afriku kroz različite programe, e, pogotovo kad govorimo o ENU. Dakle, 2,5 milijardi dolara se investiralo u Afriku i mi se tu prije svega fokusiramo na afričku djecu i njihove obitelji. I taj novac UNICEF-a najviše dolazi od različitih vlada ali isto tako e, dakle, od samih e, institucija Europske unije, samih građana, ali i privatni sektor i nevladine organizacije i, dakle e, i direktno daju UNICEF-u. Dakle, tu bih se željela uistinu zahvaliti i priznati velikodušnost vlada Europske dakle država članica Europske unije i institucije Europske unije koji nas veliko točno podržavaju. Kao što sam rekla, izazovi su vrlo velike, ali mi znamo e, kroz zemlje koje su uspjele da je to sve skupa moguće. Postoje primjer u Africi, u Aziji, dakle i u Aziji su isto tako e, mogli iskoristiti tu demografsku dividendu, odnosno demografske prednosti i o tome će se razgovarati i na samitu. Htjela bih iskoristiti ovu priliku kako bih podsjetila vlade da je u skladu sa konvencijom o prava djeteta i njihova dužnost, dakle, e, a sve evropske afričke vlade su to potpisale, dakle, obveza je vlada da ulažu u djecu, u zdravstveni sektor, u obrazovanje i njihovu zaštitu. I tu opet e, pozivam Evropsku uniju, dakle da i oni dalje e, ulažu, to je vrlo važno, to je spomenuto i u izvješću gospodine, gospodina Ponge vezano uz e, strategiju odnosa između Afrike i Europske unije. U UNICEF-u mi smatramo da uistinu postoji jedan pravni moralni imperativ da se podrži to ulaganje u djecu E, često čujemo u nama da tu postoji jedan zajednički interes e, kako u Africi tako i u Europi da se ulaže u mlade ljude i djecu i ja mislim da svi zajedno imamo mogućnost e, napraviti tu određenu razliku u pogledu toga da ubrzamo ovaj napredak što se tiče djece u Africi. I dakle, a to je bitno i za cijeli svijet, jer naši ciljevi državog razvoja se neće moći ostvariti ako Afrika ne sudjeluje u njima. Hvala lijepa. Hvala vam. Treba sam još reći da ste vi e, direktorica uredovnice po pa u Briselu za partnerstvo s EU. Evo sada ćemo preći na pitanje odgovore. Ja imam prvo pitanje, onda kolege mogu također komentirati. Naime, pitanje se tiče resursa. Jer brojke koje ste vi iznijeli su strašne, dakle pola djece rođene u svijetu bit će rođeni u Africi, u Nigeriji, dakle svako 13. dijete rođeno u svijetu bit će rođeno u Nigeriji, to je zapanjujuće. Rekli se da treba više nastavnika, zdravstvenih radnika, treba jednostavno velike promjene napraviti. Kasnije ćemo danas govoriti o ulaganjima u Afriku, jer bez e, ulaganja, bez sredstava, bez financija, ništa od toga svega neće biti moguće. Dakle, pitam se, dakle, kada se vrati da li bi bilo moguće Dakle, spominjali ste neke modele, da li, bi UNICEF mogao dati da nam predstavi modele, odnosno da kaže koji su najbolji modeli, koji umjesto da nam se iznose samo brojke, da li, da li nam se mogu reći da, ok, svjesni smo izazova, ali evo, u ovakvoj situaciji ovo, ovako rješenje može funkcionirati što se tiče obrazovanja. Ovo je dobar model zdravstva, ovakav i tako dalje. Dakle, bilo bi dobro da imamo te neke primjere. Da li se netko kolega zatim želi javiti? Norbert Neuser. izvolite. Najviše hvala na prezentaciji, na ovom izlaganju. li ste nam pregled razvoja stvari u različitim zemljama. Ostvaren je veliki napredak e, zadnjih 15 godina. Mislim da je to povezano uz e, cilj održivog razvoja od 2000. do 2015. i postupka ocjenjivanja. Dakle, svaka država imala je svoje mjere, rezultate i mogli smo vidjeti koja je zemlja koliko napredovala, koja je zemlja dobro napredovala, stvarala dobre rezultate, a koja nije. A št, kada je riječ o ciljima održivog razvoja, naravno ja podržavam ciljeve održivog razvoja, no vidim da tu imamo jedan veliki problem, naime evaluacija rezultata u okviru ciljeva održivog razvoja nije u potpunosti jasna. Dakle, da li ja to dobro e, tumačim, da li je moguće riješiti ovaj problem da se dođe do bolje evaluacije, jer uz bolju evaluaciju mogu bi se stvariti vjerojatno bolje rezultate i vršiti veći pritisak na vlasti kako bi bolje ispoštovali preuzete obveze. A drugo se tiče onoga što je Linda rekla, dakle kako možemo izvući pouku, dakle vidjeti koje su zemlje u kojim slučajevima imale najbolje prakse. kako bi se jednostavno bolje moglo napredovati. Želite li odgovoriti na ova pitanja, pa onda možemo ići dalje? Model koji se predlaže za milenijske cilje razvoja je drugačiji. Dakle, prva obaveza ide, tiče se samih država potpisnica. Broj naših države imaju resurse, vlasti resurse, pa i Nigerija naravno i tu se često radi o vladama, o vlastnim sredstvima država, o upravljanju sredstvima, prikrupljanju poreza, ali naravno postoje resursi u tim zemljama. Zanimljivo je kada se čitaju ovi i ova izvješća da zemlje kao i Niger, koja je jedna od deset najsiromašnijih na svijetu, mogu ostvariti značajan napredak u obrazovanju kada država fokusira svoj napor i uloži, kao što je ovdje bio slučaj, 22% svog proračuna u obrazovanje. Dakle, mislim da je to sve ostvarivo kada partneri surađuju, dakle, vlade, Afričkog kontinenta, donatori, partneri, privatni sektor također. Tu se radi o jako važnom nečemu. Postoje brojne mogućnosti koje spružaju u Africi za privatni sektor koji može dati svoj doprinos istovremeno zarađujući tu se može i inovirati. Evo imamo jedan primjer u Ruandi gdje se cjepiva dostavljaju dronovima. To je nešto nemamo u Europi, ali evo to je rješenje koje je tamo pronađeno u suradnji s privatnim sektorom eh, i Gavi, svjetskom alijansom za imunizaciju i cjepivo i koji su radili u suradnji s UNICEF-om. Dakle, vidite, kada uzmete ljude iz različitih sektora, udružite ih e, i oni nađu rješenje za probleme s kojima su očeni. Dakle, sve je to moguće, ali naravno potrebna je jaka politička volja i dosljednost, jer to je nešto se ne može mijenjati svake dvije, tri, četiri godine. Azija nam je dala dobre primjere, evo, sjećam se pri 15-17 godina kako je bilo živjeti u Indiji i tada u Indiji 24 milijuna beba, dakle 24 milijuna djece se rađalo svake godine i pitala sam se kako će Indija to rješavati jer su morali nastaviti graditi e, škole i ambulante, ali uspjeli su, to su napravili. Dakle, naravno, sve recepte ne možemo prenijeti iz jedne zemlje u drugu, ali ne UNICEF ima regionalne urede gdje prikupljaju najbolje prakse i dijeli ih međusobno. Tu je i takzvana tri, E, tu je i suradnja kao što, poput zemalja u Brazilu gdje se koriste informacije i znanja iz, iz Mozambika, na primjer, dakle tu se međusobno dijele informacije. Evo samo još jedna zadnja stvar, tiče se ulaganja. Ne radi se o količini, već o kakvoći novca, odnosno ulaganja. Ako se više ulaže E, u obrazovanje, ali treba vidjeti u koje obrazovanje, ako ćete više ulagati u na sveučilišnoj razini možda ćete imati nekoliko dobrih studenata, ali opet ćete imati ogroman broj ljudi koji ne znaju čitati i pisati. Dakle, kao što rekao, ne postoji jedna jedina razvijena zemlja na ovom svijetu koja nije najprije ulagala u osnovno i srednje školovanje. Dakle, treba se od, od nagore ulagati. Što se tiče podataka uputno se slažem. Dakle, to je za nas e, jedan od glavnih prioriteta. Vlade trebaju prevoditi, prevesti e, održavi ciljeve razvoja u svoje nacionalne ciljeve i mi trebamo pomoći da naprave neku osnovu toga svega i to treba nadzirati. Ponekad radimo zajedničku evaluaciju sa, s vladom kako bi se mogla jamčiti neovisnost podataka. To je važno, znate, jer ponekad je teško napraviti ocjenu isplativosti ulaganja kada to samo vlasti rade, ali ovdje su partneri i donatori koji mogu dati svoj doprinos u evaluaciji. Dakle, ovo što ste rekli, potpuno se slažemo s tim i mi uveliko eh, se fokusiramo na to. Hvala Charlotte Gerens sada, ima riječ. Da, doista hvala vam eh, na vašem izlaganju koje je krajnje bilo zanimljivo i poučno. Spomenuli ste značaj koji predstavlja, dakle, da je značaj transverzalno djelovati između različitih sektora. Ja bih želio znati, dakle, kada govorite o obrazovanju koje je sredstvo ograničavanja broja djece po kućanstvu ili po ženi. Da li je to, do koje mjere je to tabu tema? Jer u biti i papa je rekao da bi trebalo biti dovoljno dvoje djece po ženi. Dakle, ako s te strane ima manje otpora, dakle ne znam zašto bismo mi prečutali to pitanje. Drugo pitanje, spominjali ste dječje brakove. Mi smo pred potpisivanjem novog sporazuma između Europske unije i zemalja akp Naravno, uvjetovanost eh, treba bi ući u tako značajan eh, sporazum. Dakle, da li biste se složili ili predložili pregovaračima da u uvjetovanost uđe zabrana dječjih brakova? Hvala, to su dva zanimljiva pitanja. Dakle, prvo što se tiče obiteljskog planiranja, a drugo uvjetovanosti. Planiranje obitelji nije nikakav tabu, dakle u izvješću se o tome govori. Nisam mogla ovdje spomenuti apsolutno sve što izvješću, jer je dosta opširno i uviđam da sam već iznijela dovoljno brojčano brojni podatak. Znate, u Africi postotak eh, žena koje imaju potrebu za obiteljskim eh, kloniranju je 26%, to je dosta visoko, drugdje u svijetu je između 15 dakle tu postoji jasna potreba. To nije u nadležnosti UNICEF-a, kao što znate, nama je opća skupština dala mandat, to je u nadležnosti UNFPE-a, dakle Fond za stanovništvo uvednjih naroda, dakle surađujemo s njima. A vi ste spomenuli višesektorski pristup. Mi ne, radimo na e, zdravstvenim uslugama za žene, za djecu, za muškarce i tako dalje. Znate, kad dođete u neko selo, trebate imati jedan zdravstveni centar, jednu ambulantu koja mora e, ispuniti sve potrebe e, te, tog stanovništva i sustav obiteljskog planiranja treba biti u tome svemu. Dakle, žene kada zatrudne, i mogu se obratiti službi gdje imaju profesionalci s kojima s kojima razgo, i s njima se razgovara o tome kako odgoditi ili eventualno obustaviti sljedeću trudnoću ili odgoditi. Dakle, tu postoji mogućnost razgovaranja. Imamo jako zanimljive rasprave i sa imamo i razgovore za, sa, um, se tiče dječje paralize i osobito jako je važno raditi na tome u zemljama gdje eh, je zdravstvo slabo. Dakle, imamo, imamo ekipe koje su obučene za imunizaciju od dječje medicine i kako od tih ekipa, dakle, ne izgubiti te motivirane stručnjake koji su biti obučeni E, obučeni i znaju i kako komunicirati i znaju se baviti tom problematikom, dakle i kako od njih napraviti tu bočnu strukturu e, u zdravstvu koja će se dalje baviti time. Zatim što se tiče uvjetovanosti i uključenja zabrane dječjih brakova u uvjetovanost, znate to je dosta zanimljiva tema, ali voljela bih kad bi stvar bila eto tako jednostavno zabraniti dječje brakove je važno jer to je jasan, jasna poruka koju upućujemo stanovništvu, no to zasigurno nije dostatno. Možete zabraniti droge, zabraniti nasilje nad obiteljima i nad djecom, ali znamo da sama zabrana nije spriječila da do toga dođe. Dakle, bilo bi interesantnije imati, voditi redovit E, imati uspostavljen kanal dijaloga sa vlastima i s njima razgovarati kako stati u kraj tom fenomenu. To je dosta složna tema, ali to bi moglo biti dijelom zahtjeva da dobiju financije. Mi sada dobivamo financije od e, Devkova gdje radimo e, zajedno sa UNFPA-om i Europskom unijom, odnosno Devkovom na prekidu dječjih brakova i spolnog sakačenja i vidjeli smo da su neke zemlje od 50 zemalja, dakle 12 njih e, je usvojilo već e, planove e, da se bave rješavanjem tog problema i od 12 njih tri su izdvojile proračunska sredstva kako bi radili na tome. Dakle, to je konkretno. Usvajanje zakona i planova je jako jednostavna stvar. Ako to, od toga napravimo uvjetovanje, to neće nužno poboljšati život djece na terenu. Dakle, razgovarajući s partnerima na terenu, sa UNICEF-om, UNFPA-om ili civilnim društvom, mislim da je to puno interesantnije i takvi razgovori mogu polučiti stvarne rezultate. Pretpostavljam da u brojnim zemljama tako što je protuzakonito, ali se dešava e, u tradicionalnom e, ruralnom e, svijetu i seksualno zakričenje žena je jedan od takvih primjera. Ne vidim da se itko od kolega još javio za riječ. Evo iz komisije imamo Fabien van den Eyde i Europsku službu za vanjsko djelovanje. Gospodin Ekmek Zuglu, ispričavam se na lošem izgovoru prezmena. Dakle, DigiDevko imamo tu. Izvolite. Da, najviše hvala. Dopustite najprije da se zahvalim e, predstavnici UNICEF-a na jako zanimljivom e, izvješću i studiji. Evo kad se osvrnemo na zaključke ovoga svega, ja mislim da je naravno od ključnog značaja ulaganje u djecu. Kao što s pravom rekli, to je jedan od ključnih elemenata naših e, cilja održavog razvoja gdje djevojčice i dječaci imaju ključnu ulogu kroz različite ciljeve održivog razvoja. Sam također želim naglasiti značaj djece, dječaka i djevojčica u novim uvjetama za razvoj koje je usvojila Evropska unija i mladež je jako važna kroz razne aspekte. E, dakle, mi imamo brojne projekte na kojima se radi, ja spominjem samo nekolicinu njih. Imamo europski plan ulaganja gdje se potiče ulaganje u Afriku i stvaranje radnih mjesta. E, osobito se bavimo fragilnim kontekstima. Imamo novi, novu inicijativu Europske unije u jednih naroda koja je pokrenuta prošlog mjeseca s ciljem e, iskorenjivanja nasilja nad ženama. To je dijelom projekta koji će pokrivati cijeli svijet, ali Afrika će biti posebno obrađena u tome. Kao što ste rekli, postoji veliki broj e, projekata koji se tiču registracije novorođene djece, dječjih brakova i kao što je rekla predsjedavajuća imamo sljedeći summit, e, sasnak na vrhu između Europske unije i, i Afrike i ulaganje će biti jako važno i dobro obrađeno u tome svemu. Imamo poduzetništvo, obrazovanje koje će isto tako imati zavidno mjesto u tome svemu. Da li želi Europska služba nešto? Europska služba za vanjsko djelovanje nešto reći? Ne? A, <laughs> da, izvolite, oprostite. Evo ja sam ono što ima prezime koje je teško izgovoriti. Samo sam evo želim reći par stvari i čestitati komisiji Europske službe djelovanje i održava redovit dijalog s UNICEF-om, to sam najprije htjela reći, imam veliko zadovoljstvo što imamo regionalne direktore iz e, Afrike koji nam predstavljaju dakle, svoje studije. Dakle, imamo jako blisku suradnju s UNICEF-om što se tiče ciljeva održivog razvoja, kao što su, kao što je to rekla, kao što su rekli to vaši kolege, ali i moji kolege, ciljevi održivog razvoja moraju se uzeti globalno i transverzalno. To je agenda koja mora u potpunosti biti ispunjena. Dakle, pitanje djece mora imati svoje mjesto u svakom cilju održivog razvoja. To je poruka koju trebamo odaslati i surađujemo s komisijom kroz projekte, kao što sam to ranije rekla, kako bismo riješili to pitanje. Dakle, ne postoji jedno rješenje, jedno rješenje koje se svugdje može primijeniti, već moramo tome pristupiti jedan po jedan. I zadnja stvar što se tiče sastanka na vrhu, što na vrhu radimo na pitanju mladih i radeći s njima riješit će se probleme koje ste spominjali tu u potpunosti. Hvala još jednom i na studiji na vašem izlaganju. Hvala vam lijepa. Upravo su me podsjetili da kada je e, se govorilo o ženama, e, postoji jedna studija EPRS-a, dakle nešto što se zove svjetski trendometer, e, koji govori o podsaharskoj demografiji. Dakle, kaže se da demografija nije sudbina ako se žene osnažuju, ovisi o izborima koje naprave žene, a koje su osnažene da mogu birati. Evo, sada gledam Rezarijas tajništva. Možete li nam poslati poveznicu na tu studiju na, kako bi je mogli pronaći? Jer mislim da je ovo pitanje izuzetno važno. Želite li možda nešto dodati prije nego što završimo? Da, zaista mislim da Europska unija i sve njezine institucije mogu odigrati važnu ulogu. Posebno ovaj odbor kako bi podsjetio Europsku uniju da pomoć za razvoj se treba usredotočiti na razvoj i da treba napraviti temeljna ulaganja, njih se ne može preskočiti ne možemo se baviti samo o migracijama i drago mi je da nitko nije postavio to pitanje. To je prvi put od kada sam ovdje da nitko nije postavio pitanje migracija. Izuzetno je važno i dalje se usredotočivati na e, temeljne faze razvoja za zemlje u Africi i u drugim dijelovima svijeta. Djecu se često zanemaruje zato što ne glasuju, ne prosvjeduju na ulicama, ali mi ipak znamo da nema zemlje u svijetu koja se e, razvila, a da nije ulagala u djecu, u njihovo zdravlje, obrazovanje i zaštitu. Ne samo da Evropska unija to može poduprijeti pomoću financiranja, nego i svojim glasom. Jer vi e, dijelite iste vrijednosti, govorite u Lisabonskom ugovoru o pravima djece i partnerstvo za djecu treba ići i dalje od novca. Dakle, treba postojati zajedničko zagovaranje, treba raditi s vladama i e, razmjenjivati iskustva. Zahvaljujem još jednom na ovoj prilici. Zaista je lijepo na, na ovaj svjetski dan djece je ovo posvećeno djeci. Zahvaljujem vam. Uvijek smo na raspolaganju ako imate još pitanja. Kao što sam rekla, Danas se bavimo sa nekoliko tema. Počinjemo s djecom, počinjemo, onda ćemo govoriti o strategiji za Afriku i, za, o ulaganjima, jer će tema biti ulaganje u mlade. Dakle, ulaganje u djecu će biti dobar početak. I zato vam zahvaljujem. Sada ćemo se zamijeniti i govorit ćemo o zajedničkoj strategiji Afrike i Europske unije. Hvala. Okay, colleagues, Dragi kolega, sada krećemo na šestu točku dnevnog reda. Radi se o izlaganju vezanom za studiju koja je pripremljena za naš e, odbor i za delegaciju pan Afričkog e, e, u uoči samita u Abidžanu i radi se o procjeni uspjeha zajedničke strategije između Afrike i Europske unije. E, ta je studija donesena 2007. a sada upravo oblikuje naše odnose s Afrikom. E, radi se o nekim planovima koji su izrađeni tijekom tog vremena i nadamo se da ćemo sljedećeg tjedna imati jednu izjavu koja će biti donesena u Abidžanu. Puno stvari se promijenilo 2007. Svijet se promijenio. E, sada imamo e, ciljeve održivog razvoja, ne NDG-ove. Govorimo o klimatskim promjenama, imamo nove izazove, e, imamo pitanja demokracije. Pa se zaista radujemo vašoj analizi onoga što se do sada dogodilo, a možda i neka predviđanja što bi se moglo dogoditi u budućnosti. Počet ćemo sa Nikoletom Pivoci, Piroci koja je e, šefica programa za institucionalne odnose i svi naši e, gosti su iz e, Instituta za međunarodne odnose u Italiji. Izvolite, gospođo Piroci. Hvala lijepa, gospođo predsjednice. Za mene i moje kolege je zaista zadovoljstvo što smo ovdje i što možemo predstaviti rezultate naše studije vezane za strategiju između Afrike i Europske unije deset godina kasnije. A kao prvo, što radi ovo izvješće? Kao prvo mi smo dali jednu procjenu e, provedbe strategije, posebno E, plana između 2014. i 2017. Dakle, radi se o provedbenom dokumentu za strategiju. Drugo smo procijenili prioritete koje je utvrdila Europska unija u nedavnoj zajedničkoj komunikaciji za ponovljeni poticaj za partnerstvo između Afrike i Europske unije i konačno smo dali preporuke za jačanje partnerstva Afričke i Europske unije za e, učinkovitiju e, provedbu E, prioriteta, posebno uoči samita u e, studenom. Imamo oko 20 minuta pa ću vam kao prvo predstaviti opće nalaze ove studije vezane za e, provedbu strategije između Afrike i Europske unije, a kasnije ćemo isto tako reći nešto o preporukama koje su vrlo relevantne za Europske institucije i Europski parlament. Kao prvo E, procjena provedbe zajedničke strategije deset godina nakon donošenja strategije 2007. mi smo vidjeli da su glavni prioriteti koje, su identificirali u partnerstvu, da su oni još uvijek valjani, ali da ih treba ažurirati u odnosu na promjenjivi kontekst unutar Europske unije i na afričkom kontinentu kontinentu, ali i u međunarodnom kontekstu, ali i vezano za dva glavna strateška dokumenta koje je nedavno donijela Afrička unija i Evropska unija. S jedne strane, to je agenda 2063. koja je uspostavila obzor za promjene koje se događaju u Africi u odnosu na socioekonomske faktore u sljedećih 50 godina, a s druge strane globalna strategija Evropske unije, a to je e, strateški dokument koji oblikuje e, vanjsku i sigurnosnu e, politiku Europske unije. Ako pogledamo sveukupne ciljeve samog partnerstva, mi smo vidjeli da politički aspekti e, se provode kroz višeslojni sustav institucija koje povezuju dvije organizacije, Afričku uniju i Europsku uniju, putem e, sastanaka na visokoj razini koji se odvijaju e, i u Europi i u Africi. Međutim, e, dijalog na visokoj političkoj razini između samita još uvijek nedostaje, posebno na ministarskoj razini i o tome treba razmisliti u budućnosti bilo da se uključi e, posjeta e, visoke predstavnice, iako njezina politika ide u pravom smjeru. E, financijski aspekti su ključni faktor odnosa između Europske unije i Afričke unije. Međutim, mi smatramo da još uvijek postoji širenje financijskih programa E, i s afričke strane e, postoji ovisnost o financijama koje dolaze izvana, posebno iz Europske unije. Još jedan važan element je činjenica da je to partnerstvo nastalo kako bi bilo partnerstvo koje se usredotočuje na ljude i da treba uspostaviti e, uravnoteženiji e, odnos između Europske unije i Afrike. Međutim, usprkos formalnih poziva, e, organizacije civilnog društva nisu dovoljno uključene u samo partnerstvo i to je još uvijek jedno neuravnoteženo partnerstvo između Europske unije i Afrike. To su opća opće primjedbe. Ako pogledamo e, provedbu nedavnih dokumenata koji e, uspostavljaju prioritete za zajedničku strategiju 2014. od 2017. da to je jedan road, takozvani roadmap, vidimo da su rezultati provedbe različiti. Najveći nedostaci partnera su u, nedostat, u nesposobnosti da se politički dijalog provodi na najvišoj razini, posebno kad se radi o najkontroverznijim pitanjima E, recimo kada se radi o migracijama, međunarodnoj pravdi, ljudskim pravima i reformi e, globalnog upravljanja. A isto tako i nedostatak da se zajednički e, godišnji forum uspostavi. To je bio forum u kojem bi privatni sektor i organizacije civilne društva trebale procjenjivati provedbu strategije i dati svoje preporuke to je jedna od praznina koju treba ispuniti. Onda smo pokrili e, tri domene, s jedne strane mir i sigurnost, s druge strane e, suradnja u demokraciji i dobrom upravljanju, a i treće je promicanje ulaganja. Što se tiče sigurnosti i e, obrane, Europska unija je ključni partner Afričke unije, u smislu financijske i tehničke potpore, ali postoje problemi kada se radi o složenosti i rascjepkanosti korištenja financijskih programa i nedostatak apsorpcijske sposobnosti Afričke unije. Međutim, e, oni koji e, koji osnažuju afričke e, partnere još uvijek se bore sa velikom ovisnošću Afričke unije od E, vanjskih izvora financiranja. Što se tiče dobrog upravljanja, još uvijek treba mnogo učiniti, posebno kada se radi o podršci e, afričke arhitekture upravljanja, koja dobiva veliku potporu. A što se tiče promicanja e, ulaganja, djelovanja Europske unije su još uvijek pomalo zbunjujuća, posebno nisu dovoljna kako bi obuhvatila put prema gospodarskom rastu, smanjenju siromaštva i otvaranju radnih mjesta koje je predvidio roadmap. Dakle, još uvijek nam nedostaje jedan dobar okvir za suradnju kada se radi o ovim važnim pitanjima. Ako idemo na preporuke, kao što sam rekla, Posao koji e, radimo na općoj razini jest e, da e, naglašavamo potrebu za političkim dijalogom, a to treba učiniti na način da povećamo kontakte između ministarstava u Europi i Africi. To je isto tako bitno kako bi imali kontakt između država članica, jer bez tog kontakta to partnerstvo nikada neće ništa promijeniti u odnosima između Europe i Afrike. U području mira i sigurnosti treba ojačati dijalog između Vijeća za e, mir i sigurnost Afričke unije i Odbora za e, mir i e, obranu Europske unije i razmjenu informacija, što još uvijek nije dovoljno i imati češće kontakte između Europskog parlamenta i afričkih parlamenta na nacionalnoj razini. Što se tiče mehanizama financiranja, bitno je smanjiti broj inicijativa i e, učiniti ih e, uzajamno koherentnima uspostavljen je panafrički program 2015. koji je prvi namjenski instrument e, na financijskoj razini koji obuhvaća afrički kontinent u smislu financijskih programa za provedbu e, zajedničke strategije između Europske unije i Afrike, ali on je još uvijek vrlo ograničen što se tiče financiranja i nije dobro povezan sa drugim financijskim programima Europske unije. Što se tiče Afričke unije, bitno je povećati kapacitet za mobilizaciju financiranja i promicanje opipljivog, e, e, opipljivog e, razvoja u smislu obrazovanja i osposobljavanja, posebno na lokalnoj razini. To treba postaviti kao prioritet u budućnosti. Ima jedna konkretna preporuka vezana za mir i sigurnost a to je jedan od glavnih prioriteta e, gas i glavni prioritet e, u nedavnom roadmapu. Jedan od glavnih ciljeva ovdje jest e, operacionalizacija arhitekture mira i sigurnosti u, Africi, posebno takozvane stand-by force. To treba provesti partnerstvo, međutim još uvijek zaostaje. Bitno je ponovno uspostaviti ravnotežu financiranja e, davanja financiranja Afrike u smislu izgradnje kapaciteta Afričke unije jer to može biti dobar element e, za napredak, a isto tako treba umnožiti napore kako bi se e, osiguralo doprinos Afrike fondu za mir kako bi Afrika se osjećala vlasniku, vlasnikom i e, riješila afričke probleme. Postoji prijedlog da se uspostavi e, namet od 0,2% za zemlje u Africi koji će se koristiti za financiranje Afričke unije i e, fonda za mir. Međutim, provedba još uvijek nije započela s nekoliko izuzetaka u nekim afričkim zemljama. Evo, ovdje bih stala i dati ću dalje riječ e, moje, moje kolegici ili kolegi. Kolegi. Hvala lijepa. U smislu e, demokracije dobrog upravljanja ljudskih prava, kao prvo želio bih naglasiti da je to vezano za civilno društvo. Izuzetno je važno da u budućnosti osiguramo stvarni angažman civilnog društva koji ide i dalje e, formalnih e, i općih izjava. Kao što smo prije spomenuli, prvi konkretan korak e, bi bilo uspostavljanje godišnjeg, zajedničkog godišnjeg foruma koji će se baviti prijepornim pitanjima vezanim za partnerstvo između Europske unije i Afrike i e, organizacije civilnog društva i ostalih dionika. Drugo pitanje vezano je za e, jačanje vizije demokratskog upravljanja i građanskog sudjelovanja unutar partnerstva. Europska unija potiče izborni proces i to je već jako dobro. Međutim, demokratsko upravljanje nije vezano samo za izbore, nego ide i dalje od toga. Primjerice i parlamentarna uloga, dakle uloga parlamenta se može ojačati i može se povećati nadzorna uloga parlamenta kod provedbe strategije. Treće, pitanje, rodno pitanje treba e, razmotriti i provesti određene mjere E, ravnopravnost spolova i osnaživanje žena treba ojačati, uspostaviti mreže između afričkih i europskih partnera i to je moguće na parlamentarnoj razini između panafričkog parlamenta i europskog parlamenta. Kada se radi o ljudskom razvoju, prvi prioritet koji smo naglasili u našem izvješću vezan je za ljudska prava migranata. Ljudska prava se spominju u nekoliko dokumenata naravno, ali postoji dojam da ona nisu uključena u sve sporazume između e, Europskog parlamenta i afričkih partnera. Isto tako trend sekuritizacije treba ograničiti i treba postojati jedan koncept e, integriranog upravljanja granicama kojeg treba još pojasniti. Onda imamo jednu preporuku vezanu za vezu između e, sigurnosti i razvojnih fondova. Važno je raditi na toj poveznici, ali moramo imati na umu da je razvoj e, konkretni cilj koji je vezan za iskorjenjivanje siromaštva i zato razvojna politika se treba konkretno usredotočiti. Sve politike trebaju biti orijentirane prema prioritetima afričkih i europskih zemalja e, kada se radi o iskorjenjivanju siromaštva. a ne samo, a ne samo da se usredotočuju na smanjivanje tokova migracija. To je možda prioritet za Europsku uniju, ali nije razvojni prioritet. Onda postoji jedna preporuka koja je vezana e, za e, kanale zakonitih migracija. To treba biti dio jednog paketa koji je vezan za smanjivanje nezakonitih migracija i uspostavu e, redovitih kanala vezanih za poslovne prilike kako bi se stvorili redoviti kanali i sigurni putovi za migracije, a da se ne a ne postoje otvorena pitanja vezana za sigurnost e, i rizik. Onda imamo jednu preporuku vezano, vezanu za digitalne vještine i pismenost, jer mislimo da korištenjem digitalnih tehnologija i usluga možemo doprinijeti e, uključivijem e, socijalnom i gospodarskom razvoju. Hvala. Kada govorimo o posljednja dva prioriteta, Dakle, održivi razvoj je već spomenuti. Ono što je tu najvažnije da današnji mehanizmi koji su uspostavljeni na razini Europe su previše složenima ih previše i preteško se njima pozabaviti od strane ulogača. Ako se fokusiramo na četiri preporuke kako bi osnažili održivi i uključive razvoj u toj regiji, puno fokusa je dakle na e, korištenje korištenju samih resursa i na održivom načinu e, iskorištavanja tih resursa u Africi koji su vrlo važna komponenta kada govorimo o trgovini između Europske unije i Afrike. Ovaj integrirani pristup eh, prema eh, korištenju prirodnih resursa je i dio ovog općeg eh, priopćenja, dakle treba se uključiti određeni okolišni i socijalni faktori. A s obzirom na ono što predlaže ovo priopćenje, tu moramo reći da je bitno kako te faktore možemo ponovo evaluirati i integrirati u cjelokupni dijalog. Dodatno, održivost i fokus na okoliš treba povezati sa snažnim naporima da se proširi ova zakonodavna obrazovna dimenzija, da se to poveže sa prirodnim resursima. Nije to nekakav panafrički obvezujući okvir, ali se trebaju naći nekakve zajedničke osnove kako bi s jedne strane zajamčili dostatna ulaganja, a s druge strane da li veće e, ovlasti u pogledu kontrole opet kad se pozabavimo tim resursima bitno je razviti i njegovati dakle lokalne kapacitete u pogledu proizvodnje i da to bude na korist samih građana tog kontinenta na dobromet dakle i tvrtki tog kontinenta to je jedini način kako možemo osnažiti unutarnju e, potražnju a to je jedna od, jedan od ciljeva kada govorimo o toj trgovini danas između Afrike i Europske unije, to se prije svega odnosi na te neke prirodne resurse i sirovine i to u vrlo visokom e, postotku. E, ti resursi idu prema Europskoj uniji, a nema nikakvih e, dakle, procesa iza toga. A bitno je snažiti razvoj na kontinentu, dakle više se fokusirati na proizvodnju koja će se temeljiti na tim resursima. To je vrlo važno i za pitanje prirodnih resursa i izvora energije i pristup struji u toj regiji. Dakle, tu trebamo imati jedan dobar zakonodavni okvir za ulagatelje. I tu je bitno dakle, da afričke institucije imaju ključnu ulogu kako bi nekako pripremili put takvom razvoju. Istovremeno i Evropska unija mora surađivati s partnerima kao što je to činila recimo na sredozljemu kroz Medreg i Meco inicijative kako bi regulatorna tijela u regiji surađivali i postavili nekakve zajedničke regulatorne okvire i privukli više e, ulaganja. I na kraju trebamo iskoristiti ono što je već ušinjeno u poljoprivredno prehrambenom sektoru pogotovo kada govorimo o sigurnosti u pogledu hrane kako bi se nekako prenijeli te tehnologije izgradnje kapacitete, automatizacija u te vrlo važne sektore za afričko gospodarstvo. To se može proširiti i na druge sektore. To je vrlo važno jer mi želimo da sami građani budu u centru, odnosno u središu tog evolucijskog procesa, dati im nužne instrumente ili ulagati kako bi ih nekako odozdola mogli osnažiti, posebno u tom sektoru i naravno da će to onda biti od koristi ukupno gledajući za trgovinu, dakle i trgovina između Afrike i Europske unije. Trebamo nekako iznaći nove načine kako nadomjestiti postojeće okvire koji nisu funkcionirali onako dobro kako smo mi to očekivali. A sad što se tiče globalnih izazova, e, peti prioritet, tu smo imali neke e, dobre signale sa posljednjih e, kop sastanaka. Dakle, ovo djelovanje i akcije u pogledu klime je nešto što je vrlo bitno. To je bitno i za Afriku i za Europsku uniju zbog svih tih različitih izazova koje nastaju u našim društvima, a Evropska unija potiče vrlo ambiciozne inicijative u pogledu ublažavanja različitih posljedica tih klimatskih promjena, e, recimo tu su obnovljivi izvozi energije, e, državi kapaciteti kada govorimo o struji, i isto tako prilagodba, to je vrlo važno, jer posljedice ovih klimatskih promjena će se osjetiti i na tom kontinentu, odnosno na drugim kontinentima i moramo biti spremni e, pozabaviti se tim izazovima. Nadalje trebamo Znači, dakle i ulaganja u smislu ovih zvanih zelenih tema, dakle green finance, e, to je industrijski gospodarski sektor koji je bitan. Veliki naglasak je i na ovoj razvojnoj agendi za 2030. Danas ova suradnja između Evropske unije i Afrike nije slična onim što se postiglo sa e, inicijativom u pogledu milenijskog razvoja. Dakle, postoje dva glavna strateška dokumenta i što se tiče ciljeva državog razvoja, ali to sve nekako treba integrirati u samo partnerstvo i pokušati to primijeniti na lokalnoj razini kada govorimo o tim globalnim razvojnim ciljevima. I na kraju na samitu trebamo govoriti o ovim scenarijima nakon Kotonua kako bi taj dijalog ostao otvoren Dakle, treba se pozabaviti nekim vrlo važnim pitanjima kako god ona mogu biti teška, ali u tom smislu, u tom kontekstu možemo podići cijelokupnu vrijednost. Hvala vam lijepa. Hvala lijepa što ste nam dali taj pregled. Ovo je vrlo e, važno vrijeme, s obzirom to da nas samit očekuje idući tjedan. Šal prvi, šal. questions Hvala, evo, ja imam puno pitanja za postaviti, ali sredotočit ću se na neke ključne elemente. Gospođa Piroci spomenula je partnerstvo između Europske unije i Afrike. Analizirajući to pod kutom političkog dijaloga i izrazila je žaljenje što nema dovoljno susreta na ministarskoj razini između dva sastanka na vrhu. I e sad, mislim da kada se govori o strategiji za Europsku uniju i Afriku, da je to teško za progutati, isto kao da se sada pita čovjek kako poboljšati svijet eh, posredstvom jedne dobro eh, napravljene strategije. Sad, ako želimo poboljšati svijet, mislim da trebamo početi doma. Ja se ne čudim što politički dijalog ne funkcionira na zadovoljavajući način, jer to što nema dovoljno ministara na tim sastancima, treba, treba najprije vidjeti koliko se ministara odazove na poziv za sastanak ministara za razvoj u EU. Kao prvo postoje neke države koje nemaju ministre za to, i ako nemaju ministre zaposlati na sastanak e, Europskog vijeća, ne mogu ih poslati niti na sastanak e, na, sastanak na vrhu za između Europske unije i Afrike, dakle i treba znati da li su oni ovlašteni da govore u ime Europske unije. Koliko sjećam, 2010. u Kinshasi nije bio jedan jedini ministar koji je predstavljao Europsku uniju na sastanku e, mješovite parlamentarne komisije na sastanku između Europske unije i zemalja AKP-a zato što je gospođa Štern odlučila da neće niko biti. Ona je ta koja je trebala to predstavljati, ali ne može sve raditi. Dakle, mislim da bi Europska unija trebala malo uvesti reda u to sve i odlučiti tko je za što zadužen, tko što treba raditi, s kakvim mandatom. Dakle, tu treba definirati neke zadatke i na toj razni počinjemo od same ništice. Dakle, ja ne dovodim u pitanju uopće talent i sposobnost gospođe Mogherini, ona ima, ona je jako talentirana, zna puno toga, ali ne može sama sve uraditi. Dakle, treba biti u stanju delegirati. Dakle, to je prva stvar, dakle, trebamo malo biti samokritični u vlastnim redovima. Druga stvar koju želim koju želim spomenuti, to je na kraju spomenutog, mislim gospodin Sartori, ako se ne varam, spominjao je o potrebi razmišljanja o post-kotonu razdoblju u Abidžanu. Dakle, da, naravno to treba napraviti. Ako sad izgled propustimo u priliku, treba će nam dosta vremena prije nego što se pojavi isti panel isti parter ličnosti kako bismo razgovarali o tim stvarima. Naravno trebamo vidjeti što, što nam je činiti u tom sljedećem razdoblju. Zadnja stvar tiče se ulaganja. Mislim da tu postoji jedan nedostatak. što se tiče ulaganja, mislim da ona nisu dovoljno fokusirana na ostvarenje ciljeva održivog razvoja. Možemo ulagati u promičbu i razvoj bdp p-a, ali taj bdp p-a, ali taj rast treba biti namijenjen eh, poboljšanju razne života onih ljudi kojima su ta sredstva namijenjena, a to nije baš jednostavno. Ja još nisam našao odgovor na pitanje da li Afrika može izbjeći južnoameričku, e, južnoamerički razvoj, dakle imati gospodarski razvoj, ali istovremeno sve veći veći raz e, u nejednakostima. Dakle, mislim da je politička poruka Europske unije trebala malo više obraditi nego što jest to pitanje, tu problematiku. Hvala. Gospodin Ponga je sljedeći na redu, on je naš izvjestitelj e, za dakle, Europski parlament i za našu strategiju u pogledu Afrike i vidim da čitav niz vaših preporuka se poklapa s našim preporukama iz našeg izvješća koji je prošli tjedan usvojen sa velikom većinom. Izvolite. merci, madame la présidente. Hvala predsjednice. Pa, u potpuno se u pravu. U vašim današnjim nastupima prepoznajem brojne elemente koji stoje u izvješću koji je, koji je izglasano prošlog tjedna u Strasburu. Spominjali ste nedostatak političkog dijaloga. Naše izvješće upravo naglašava zahtjev i potrebu za političkim dijalogom između naša dva kontinenta. Također se naglašava i to što smo zatražili da se održi jedna konferencija na visokoj razini u okviru tog političkog dijaloga koja bi za cilj imala približavanje afričkog i europskog kontinenta. Dakle, brojni od tih aspekata možemo reći da su za nas u Europskom parlamentu ključni aspekti o kojima će se raspravljati u Abidžanu kraj mjeseca. Jedan od tih elemenata koji ste naglasili tiče se financijske neovisnosti Europske, Afričke unije. Dakle, i o tome i time se bavi naše izvješće, dakle kako iznaći rješenje da Afrička unija nađe sredstva za samofinanciranje i da bude manje ovisna o tom vanjskom doprinosu. Evo to je ono što sam htio reći, no naše izvješće ima puno zajedničkih točaka s ovom vašom ocjenom i upravo se tu inzistira na svim mojim preporukama koje ste vi iznijeli krajem svog izlaganja. Hvala. Hvala lijepa. Ne vidim da se netko drugi jave za reč. U pogledu ove studije, ja bih nešto pitala. Kad sad e, pogledate, dakle, vrednjujemo ove naše strategije u pogledu Europske unije Afrika, vi ste zasigurno stručnjaci i bavite se drugim studijama. Imate li vi možda neku usporedbu, dakle, kada govorimo o odnosima, dakle, Europske unije i recimo Kine ili nekih drugih zemalja? jer eh, naravno uvijek možete birati s kim ćete uspostavljati odnose. Ne znam da li ste još nešto radili, da li čisto imate osjećaj što se na terenu događa. I prije nego što vam dam eh, riječ da odgovorite na ova pitanja, pozvat Europsku komisiju. Ne znam da li oni žele nešto reći vezano uz ovu studiju ili summit idući tjedan. Gospodin Adolfi će govoriti, dakle, ne, iduće točke dnevnog reda, ali znam li se možda sad želite javiti. Imamo gospodina Van Mirbeka koji će nešto reći vezano uz studiju. Hvala lijepa. Kao prvo, čiste Čestitam osobama koji su radile na toj studiji, jer to je vrlo težak zadatak. E, hrabro je e, pokušati nekako izanalizirati ono što mi sve radimo. E, stoga vam čestitam i želio bih pohvaliti vaš rad. A ono što je uvijek vrlo teško već i bilo e, kod ovakvih e, stvari je ta definicija toga kako daleko ćemo ići. Dakle, strategija je nešto što je vrlo e, široko, dakle, pokušali smo se fokusirati na neke prioritete kao na razini kontinent, jedan kontinent prema drugom. Dakle, budući se studija time pozabavila, Možemo reći da nam tu malo nedostaje da se malo više pozabavimo time što je Europska unija učinila kroz čitav niz instrumenata koji postoje. Dakle, ono što nam malo nedostaje u toj studiji da se malo nadiđe to, da se vidi što mi radimo i kroz neke druge instrumente. Znam da je to teško jer vi ste i spomenuli da mi imamo čitav niz instrumenata i da se malo pozabavimo i time što su države članice učinile kako bi doprinjele tim e, ciljevima. Ali ja sam svjesna toga koliko je to teško i nadam se da ovaj post kotonu okvir će nam pomoći da malo bolje obuhvatimo svu suradnju e, u pogledu naše suradnje s Afrikom i da ću malo uskladiti sa vremenom i različite instrumente. Dakle, imamo i ovu raspravu u pogledu razdoblja nakon 2020 ali već je i spomenuto da će ovaj samit e, nam pomoći u tome da započnemo barem s tim raspravama s našim afričkim partnerima. Imao bih čitav niz komentara u pogledu preporuka koje ste iznijeli, ali možda ne želimo sada uraziti u tu razinu detalja pa možda možemo to prije učiniti na neformalan način ili možda i neki drugi formalan način. A što se tiče samita, htjeli ste tu određene informacije isto, da možda nam možete reći malo više o tom planu za idući tjedan, dakle čuli smo se pregovara, o deklaraciji, dakle ako imate bilo kakve informacije to bi nam uistinu bilo od pomoći. Dakle, dok ja govorim, moji kolege već jesu u su kako bi razgovarali o tom tekstu u pogledu političke deklaracije i nekih drugih dokumenata, o tome se još uvijek razgovara. To će vjerojatno potrebati do kraja tjedna. Mi znamo da postoje još neka nerješenja e, sporna pitanja i nadamo se da ćemo to moći riješiti prije sastanka koji će se održati 26. E, međutim, neka od tih škakljivih pitanja e, su nešto što rješavaju neke dakle, viši dužnosnici, tako je to bilo i u prošlosti Dakle, tu je uvijek e, pitanje nekažnjavanja i postoje neke teme koje su uvijek malo teške i škakljive, a tu će biti i, i sastanak ministara 28. E, onda imamo i sam e, summit. Postoje neke stvari koje nisu sporne. Neću sad ulaziti u detalje toga što ćemo mi usvojiti, dakle postoje određeni prioriteti, ali o tome još uvijek razgovaramo. Dakle, predstavnici Afričke unije će se naći sa gospodinom Junckerom uskoro kako bi opet definirali neke aspekte u pogledu samita. I želimo čuti male preporuke koje ćete iznijeti dakle, na samom početku samita. To je ovaj sastanak koji ćete imati sa parlamentarnom skupštinom za par dana. I zahvaljujem. Hvala lijepa. Hvala. Evo sad ćemo dati riječ istraživačima. Ko će prvi? Gospođo, izvolite. Evo ja ću dati par osvrnut ću se na institucionalne i političke aspekte i no, želim komentirati najprije ono što, je rekli, što su rekli predstavnici Europske komisije. Naravno, studiji mi smo radili ocjenu globalnu ocjenu europsko-afričkog partnerstva, a kako bismo to napravili imali smo na raspolaganju morali smo to napraviti na 35 stranica, dakle nismo mogli analizirati sve različite financijske instrumente i analizirati doprinos svih država članica, no to je, to je tema druge studije. Ono što pokušavam napraviti u ovoj studiji jest naglasiti činjenicu da samo partnerstvo i dalje predstavlja jako validan okvir za suradnju na institucionalnoj i političkoj razini između dva kontinenta. Naravno, to je jako uh, pokriva širok spektar aktivnosti s osmišljeno prije 10 godina, u vrijeme kada su Europska unija i Afrička unija bile organizacije kakve više nisu i realnost u Europi i Africi bila je drugačija. Dakle, ono što nastojimo napraviti je iznijeti određene ideje kako bi se obnovilo to partnerstvo. Europska unija već to pokušala napraviti zajedničkom komunikacijom koja je objavljena u petom mjesecu. To se može smatrati korakom naprijed, utoliko što je ta u toj zajedničkoj deklaraciji Europska unija pokušava se baviti konkretnim prioritetima koji su ključnog značaja za Europsku uniju i nastoji izraditi strategiju glede odnosa između Europe i Afrike. Međutim, glavni problem s ovom zajedničkom komunikacijom je taj što se tu radi o stopostotno izvorno europskom projektu koji nije izrađen u suradnji s afričkim partnerima i tu je jasno da nedostaje afrička vizija ovoga svega. Dakle, rečeno nam je da sljedeći sasnak na vrhu, mimo onoga svega što je već planirano, dakle, jako važne teme mladih, e, nezaposlenosti mladih, e, taj sasnak na vrhu se treba baviti ključnim strateškim prioritetima za buduće razdoblje i zašto ne, pokušati naći zajedničko tlo s ciljem obnavljanja partnerstva i možda čak i osmišljanja nove strategije, odnosno partnerstva između Europske unije i Afrike. Institucionalno gledano, potpuno se slažem s komentarima koji su izneseni, tu ima problem e, na strani Europske unije. Istina je da se vi, Afrička unija, predstavnici Afričke unije sastavite na različitim razinima. E, sastanci komisije su bili od velike pomoći za rad na sektorskim politikama, no Smatramo da je jako važno zamčiti preuzete obveze na najvišoj razini država članica. A to može biti moguće samo ako ministri predstavljaju države članice e, koje surađuju u, s Afrikom. To je tako zamišljeno u okviru partnerstva na samom početku, no ako analiziramo kakva je praksa, vidimo jasno da su ti ministarski sastanci onaj element koji nedostaje u ovome svemu. Ima čast izuzetcima, dakle imamo sastan, bio je tu sastanak u Lavaleti koji je jasan odgovor za prioritete brojnih država članica i stoga su brojni predstavnici država članica aktivno sudjeluju u tome. No, to je osmišljeno izvan institucionalnog okvira samog partnerstva i rezultati sastanka na vrhu mogu možemo im dati mišovite analize i ocjene, osobito sa strane afričkih partnera. Dakle, oni to doživljavaju kao jednosmjerni dijalog, a ne punu i punopravnu, jednakopravnu razmjenu između afričkih i europskih partnera. U ostalom, ovdje treba uzeti u obzir e, različitu aktualnost u afričkom kontinentu. Afrika je veliki konkurent, a možda i partner, e, imamo brojne partnere tu postoje brojni pokušaj s europske strane, s strane Europske unije, da se započne dijalog sa Kinom, pa i s Kinom i Afrikom na temu Afričkog kontinenta. Međutim, rezultati su dosta loši još uvijek. Tu su neki temeljni problemi izazvani različitim pristupom koji imaju različiti dionice prema afričkom kontinentu i to je uveliko povezano s načelom uvjetovanosti koji je načelo od temeljnog značaja za Europu, a s druge strane imamo e, Kinu koja predlaže potpunosti drugačiji model koji je jako zanimljiv afričkim čelnicima. I imajući to na umu, mislim da bi se europski čelnici morali držati svojih temeljnih vrijednosti i pristupa na kojima smo suradili do sada, ali istovremeno bi trebali razmotriti dinamični E, okvir za suradnju, osobito u onim ključnim sektorima koje smo malo spomenuli, kao što su mreže za povezivanje, izgradnja mreža, zapošljavanje, stvaranje radnih mjesta. Dakle, za to je potrebno napraviti jedan trijalog između Europske unije, Kine i Afrike. Na to bi trebalo poraditi, po mojom mišljenju. Hvala. Želite li nešto dodati? Izvolite, ali budite kratki, molim se. Da, pa, kada se radi o globalnim e, dionicima, potpuno slažem da je okvir promijenjen. Ne radi se tu samo o Kini, o zemljama zaljeva, tu, je, tu imamo dakle zemlje zaljeva, Tursku, Indiju i tako dalje. Dakle, moramo imati na umu da su odnosi između Europske unije i Afrike, da ih treba analizirati malo širem kontekstu, sviđalo se to nama ili ne, to je svjetski kontekst e, koji moramo analizirati. I doista želim reći da uvažam i cijenim to što je izvješće Europskog parlamenta se preklapalo i s ovim u brojnim aspektima što je jako pozitivno. Da, evo, ja ću biti kratak. E, što se tiče ulaganja i veze sa ciljima e, održivog razvoja, ciljev održivog razvoja i klima su globalni prioriteti i tu treba sagledati dakle utjecaj ova dva aspekta za odnose između Europske unije i Afričkog kontinenta, to je jako važno i ono treba napraviti je se spojiti ove dvije teme, razvoj općenito govoreći, klimatska pitanja, pristup održivim izvorima energije i treba pokušati iskoristiti to i stvoriti jedan okvir koji će omogućiti kontinentu da pomješava tri elementa i da ih koristi kako bi došli i ostvarili doista održiv razvoj i kao drugo da se uspostavi regulatorni pravni okvir koji će omogućiti ulagačima da ulažu i da se doista povežu ekonomski razvoj i održivost tog razvoja, gospodarskog razvoja. Za kraj Evo, ako pogledamo ulag, kineska ulaganja u regiji, konstatiramo da su ona masovna i prevazilaze ostatak onoga što ulažu i Svjetska banka i Europska banka za ulaganja i e, države članice Europske unije, Europske države, Sjedinje države također. Kao što je Nikoleta rekla, privlačnost ovih ulaganja je vjerojatno drugačija za E, Afriku. Mogli bismo to povezati uz jedan bolje konektiran okvir i treba bolje analizirati i povezati ta klimatska pitanja uz energetska pitanja. I to bi vjerojatno bio najbolji jedini način da se doživi EU kao konkurentno glede Indije, Kine i drugih e, konkurenata iz zemalja zaljeva. Hvala. Da, to je nešto o čemu trebamo malo više razgovarati, o tom malo širem kontekstu Afričkog kontinenta. Najljepša hvala svima vama što ste došli i predstavili svoj rad. jako važno i korisno za nas, za, za rad gospodina Ponge, a i za sastanak na vrhu idućeg tjedna. Još jednom hvala. Sada ćemo napraviti stanku od par minuta kako bismo samo promijenili sastav predsjedničkog stola. Hvala. colleagues, moving to... Dobro, kolega, prelazimo na točku sedmu. I ovdje se radi o Africi. Tu se radi o mogućnostima ulaganja u okviru, u okvirilju Europskog fonda za održivi razvoj. Znamo da smo uveliko radili na uspostavi novog fonda EFSD-a i da vidimo kako taj fond može omogućiti ulaganje u Africi i zemljama susjedstva, osobito u zemljama u koja ne idu e, komercijalna ulaganja, gdje, koja su i su više rizična. To je isto tako slučaj sa pragovnim zemljama. Jako, mi je sam zadovoljan što je Roberto Ridolfi ovdje, kako se govorilo o fsd on je jedan od odgovornih e, zaslužnih e, za ovo. Prije nego što se došla Roberto, razgovarali smo o, o sunicefom, o demografiji, demografskim izazovima u Africi, za pola stoljeća pola, svako drugo dijete bit će rođeno u Africi, svako treće bit će iz Nigera, Dakle, eh, razgovarali smo o tome kako pružiti dovoljno radnih mjesta Africi koja je naš susjedni kontinent. Dakle, to su bile jako važne rasprave. Ovdje imamo također još jednog gosta koji ima puno iskustva sa privatnim sektorom. On je, tu se radi o Mihajlu Landau, izvršnim direktorom podzeća CTI Afrika. Pozvan je naš prvi potpredsjednik eh, predložio je da ga pozovemo i da podijeli svoje iskustvo ulagača u Africi. No, najprije dajem riječ e, Robertu Ridolfiju. Hvala vam, predsjednice. Evo najprije želim e, vam poželjeti dobar dan. Dopustite mi da se zahvalim, da se srdačno zahvalim Europskom parlamentu koji je dao intelektualni doprinos za razradu plana za ulaganja i omogućili ste da postane taj plan ulaganja koji je danas. Europski plan za vanjsko ulaganje povezan je uz ono što ste rekli prije par trenutaka, dakle bio je uključen u razvojnu politiku Unije temelju svog iskustva znam da kada se kaže da politički dijalog ne funkcionira najbolje, ja sam u stanju sagledati pozitivni aspekt toga svega u zemljama gdje se ostvaruje napredak, ali kada se radi o ulaganjima u e, kakva je klima ulaganja, birokracija, pa i korupcija s druge strane, zakoni i zakonodavne mjere koje omogućavaju ulaganja tolik, jako su važni, ključnog su značaja da se e, mogu ostvariti ulaganja. To je treći stup, koliko sjećate. A prvi stup koji je govorio o pet prozora radi na artikuliranju tih ulaganja i o vrsti pristupa koji želimo ostvariti. Dakle, ponovno vam želim zahvaliti na ovom e, hitrom postupku i <laughs> ponavljam da smo pod stalnim pritiskom. Osjećam se vanbračnim djetetom e, ovog fonda koji trebam e, predati sada roditeljima, novim roditeljima koji će ga posvojiti. Kada se radi o demografiji, mislim da možemo smatrati demografiju pozitivnim pozitivnim aspektom i želim, evo, želim biti odvažan ovdje. Dakle, trenutne ekonomske teorije koje se predaju na ekonomskim fakultetima govore o kritičnoj, odnosno o potrebnoj masi potrošača za dato tržište. Dakle, zašto ne bismo percipirali tu demografiju s pozitivne strane? Svi ti ljudi stvorit će gospodarski razvoj. Veliki izazov je postarati se da taj razvoj ostane održiv. No, u prosjeku svi ti ljudi će biti puno bolje obrazovani, imat će bolje vještine nego što, nego što je to bio naš slučaj prije 50 godina, tako da postoji mogućnost da se ako, osobito ako budemo radili na tome narednih 20 godina, da e, to izdobri. Jer ključni datum, ključno razdoblje je 2050. 2050. je trenutak kada ćemo morati stvoriti 400 milijuna radnih mjesta. Sada bih vam želio predstaviti ovo stanje stvari. Dakle, 28. rujna raspravljali smo na strateškom odboru. Imali smo tri izvjestitelja, Linda je bila tu tijekom tog sastanka. prozori su odobreni, imali smo e, naravno neke probleme birokratske prirode. 7. studenog imali smo oper, sastanak operativnog e, odbora. 24. studenog e, nadamo se predstaviti na sastanku na vrhu istočnog partnerstva te takzvane prozore i nadam se da će sve ići i proći u najboljem redu, jer upravo dok mi razgovaramo to se usvaja. 29.11. Eh, to će biti najavljeno na sasnak na vrhu Europske unije Afrike i imat ćemo jedan vodič koji će objasniti kako to sve treba funkcionirati. Imamo brojna pitanja i postoje na raspolaganju su brojne informacije koje mogu objasniti kako to treba funkcionirati. I ja to želim danas ovdje reći kako biste vi bili ambasadori EAP-a privatnom sektoru. 12. prosinca predstavit ćemo tri prozora e, koji se tiču klimatskih promjena, koji se tiču održivog razvoja. Tu se radi o poljoprivredi i održivim energijama. U siječnju ćemo tražiti da se e, usvoje prijedlozi kome ćemo ih predstaviti, pa izabranim tijelima, institucijama. ko su oni? E, odnosno, e, tu se radi o bankama koje mogu to pokrivati, dakle Europska banka za investiciju i razvoj, bilateralna tijela, Francuska agencija, FMO, 15 e, tijela ulaganja, imamo ih 15, već sada želim reći da u prosincu radimo na tome da navedemo čitav niz država članica da rade na razvoju svojih vlastitih e, agencija za razvoj. E, evo sad ih imamo samo 10, 12, ali želimo ih puno više i želimo pozvati države članice Europske unije da pokrenu odjele unutar svojih e, ministarstava i da počnu raditi na ovome, jer to neće biti održivo ako budemo imali samo 4-5 igrača. Moramo ih imati puno više i puno većih. Naravno, tu su i razvojne banke u regiji, Južna Afrika, Istočna Afrika, Zapadna Afrika moramo ih moći kreditirati, moraju proći ocjenu 7 stupova kako bi e, imali mogućnost e, sudjelovati u ovom programu. A koji su prijedlozi ovdje? Ovdje imamo, dakle, predlažu se financijski proizvodi koji bi ponudili djelomična jamstva privatnim poduzetnicima i ulagačima kako bi ulagali u poljoprivredu, energiju, urbani razvoj, ICT i tako dalje. I tako to funkcionira. I treba imati višestruke dionike u razvoju ovih financijskih proizvoda i mi, Komisija, Europska unija i vi imat ćemo izbor i ćemo birati najbolje glede utjecaja, dakle stvaranje radnih mjesta i klimatskih promjena i ciljeva. Dakle, izabrat ćemo najbolje projekte što se tiče učinka polge i geografskog odredišta. Dakle, nećemo birati samo one koji idu u zemlju u kojima jednostavno ulagati, već i one druge koji idu u zemlje gdje je teško i rizično ulagati. Dakle, tu je tu i rad na dodanosti. Možemo pretpostaviti da ćemo do kraja siječnja dobiti prijedlog, onda ćemo analizirati taj prijedlog, sjećate se rasprave dakle, sa Europskom investicijskom bankom, ona će imati tim stručnjaka koji će gledati, analizirati financijski i ekonomski aspekt, komisija će angažirati sve svoje službe koje će analizirati utjecaj na socijalna, okolišna i politička pitanja, to ćemo, onda ćemo provesti ocjenu, izvesto pred E, operativni odbor i onda e, u četvrtom, petom mjesecu se mogu potpisivati ugovori. U tom trenutku različite financijske institucije, ukoliko budu već e, razvile projekte, a mi ih pozivamo da idu u kontakt sa privatnim sektorom, Dakle, ako budu išli i anticipirali, onda će postati brojni projekti i onda će se moći preći na e, stvarno ulaganja, onda ćemo naravno napraviti sustav nadzora kako bismo pratili ta ulaganja, provjerili da li su ta ulaganja, da li stvaraju radna mjesta, da su održiva i da li poštuju sve one zahtjeve koje ste vi sami odredili. Dopustite mi da vam e, predstavim pet područja ovih prozora. Ima ih pet, dakle kao što rekao, bili smo jako entuzijastični u, na odboru na ovoj strategiji pet prozora, no i u i dobili smo brojne dobre komentare. Poslije jedna stvar koja je protkana kroz svih pet prozora možda i to je veliko jamstvo od rizičnosti fluktuacija lokalnih eh, valuta. Ako se ulaže u eurima i onda preba, pretvori to u lokalnu valutu, onda je opasnost od devalvacije jako velika. Dakle, treba se zaštiti od tog rizika, to nije jednostavno, jako je skupa procedura i složena i zato analiziramo prijedloge koji mogu to pokriti i riješiti. Što se tiče održive energije i konektivnosti i e, financiranje malih i srednjih e, poduzeća i od e, velikog značaja i poduzeća srednje razine. Evo, jedan primjer u održivoj energiji dakle potpiše se ugovor privatno javnog partnerstva za opskrbu struje, plaća se, potpiše se ugovor za 9 centi e, za kilovat e, u razdoblju od 9 godina, ali imamo jako slaba jamstva. I onda investitori koji mogu naći jeftine novce okljevaju, jer jamstvo za razdoblje 25 godina nije dovoljno jako. Povr toga svega, tu se smanjuje i smanjuje i javni dug sa našim e, trostrukim A. Mikromala i srednja poduzeća su jako važna. Održiva poljoprivreda, ruralni razvoj, to je područje koje doista obećava, jer e, po ekvivalenti uloženih e, novaca i otvorenih radnih mjesta može se polučiti puno e, bolje e, rezultate. Zatim što se tiče digitalnog tržišta, tu postoji zasebno tržište i mi ćemo tražiti određene niše. Tu imamo platforme za mikrokreditiranje posredstvom digitalnih službi, zatim tu imamo i rješenja za usluge e-vlade. Sada ćemo preći brzo, dakle imamo održivu energiju i konektivnost. Ne želim ulaziti previše detalja. Evo, sve je tu napisano. Mislim da je dosta sveobuhvatan ovaj tekst. Tu, tu je energetska učinkovitost eh, koja se prvenstveno bavi gradovima tamo gdje imamo dakle, električnu energiju. Tamo gdje nema električne energije onda možemo slabo što uštedjeti jamstvo će biti strukturirano tako da se smanje stvarni rizici i stvore mogućnosti za korištenje privatnih ulaganja, pa i institucionalnih ulaganja, kao što su mirovinski fondovi. Ako bismo htjeli aktivirati mirovinske fondove, onda moramo stvoriti one temeljne preduvjete koristeći financijska sredstva iz našeg jamstva, a tu se radi o rizičnom ulaganju. Povrh tog temelja onda imamo to E, sljedeći kat gdje imamo tri puta više sredstava, onda iznad toga svega imamo deset puta više sredstava, na primjer iz e, tih mirovinskih fondova, ali sa jako malom stopom rizičnosti. I onda, uz takve uvjete, jedna milijarda ulaganja može se pretvoriti u dvije milijarde ili stotno milijuna može se pretvoriti u dvije milijarde. To je to kaskadno financiranje, takozvano kaskadno financiranje koje se može primjenjivati na svih pet prozora, dakle tu se varira razna rizika. Mikro, mala, srednja poduzeća. On to ima najveći potencijal jer je više sektorsko, Mm, tu imamo dakle možemo smanjiti rizik e, izazvan područja, geografskom području gdje se nalaze, tako što ćemo smanjiti taj rizik e, pokrivajući više sektora. Zatim, kolege iz europskih financijskih institucija smatraju da i tu možemo, možda ćemo trebati posegnuti za drugim dionicima, e, za IFAD-om, Svjetskom bankom, ne znam, znate za IFAD, Međunarodni fond za razvoj poljoprivrede oni su u Rimu, imaju mandat e, raditi na manjim nalazima i vlaganjima. Dakle, kada pređemo u ovo mikro MS, e, mikrofinanciranje, financiranje mikro, malih srednjih poduzeća, tu moramo dakle e, surađivati sa drugima. Evo, imamo tu, kada surađujemo sa firmama kao što su Cordis, tu imamo suradnju financijskih institucija i nevladnih organizacija. Naravno, ne možemo pokrenuti istu financijsku strukturu za mala i srednja poduzeća u Nairobiju, u Somaliju i Centralnoj Africi. Dakle, moramo imati različitu razinu poticaja, zaštite i pokrivanja rizika. U svakom slučaju, ovo je doista područje koje je horizontalno i koje puno obećava. Kao što rekoh, tu stvari brojna radna mjesta u sektoru. Pređimo dalje. Održava poljoprivreda, ruralno poduzetništvo i poljoprivredni sektor. Dakle, ovo je onaj sektor gdje mi želimo napraviti velike transformacije. To je sektor u kojem promjene mogu biti ogromne, doista. Jer nakon žetve, ako drugačije postupimo nego što sada postupa, ako budemo skladištili proizvode, to će sve smanjiti gubitke, dodat, stvoriti dodatnu dodatnu vrijednost i tako dalje. Ja sam skoro završio jer ipak potrebno ovdje da e, do dijaloga, samo sam vam želio ovo predstaviti. Dakle, želim reći da sve ova jamstva, fond za jamstva, jamči dio jamstva. Jako često financijska institucije tražit će mješovita ulaganja. To će se napraviti i potrebna je tehnička pomoć koja je također moguća kako bi se popunila ta struktura i izvodljivost e, tih ulaganja. Možemo sada preći na održe gradove, ovo je mm, <laughs> ovo, doista puno obećava također jer želim vam reći da su nam se obratile neka, neka organizacija, Bloomberg i drugi. Razgovarali smo i sa EBRD-om eh, i Bloombergom koji imaju jako zanimljive ideje. Ja se želim pozvati da podržite ovo, jer potrebna nam je jedan pedagoški pristup financijskim institucijama i da se odmaknemo od već viđenih stvari i jednostavnih stvari. Dakle, ja dajem jamstvo za ulaganje i tako dalje i gotovo priča. Treba preći na nešto što je složenije i što može zajamčiti bolji utjecaj. Dakle, to što ćemo imati ne stalne standardne igrače, već drugačije aktere, time ćemo pokazati da postoji mogućnost drugačije strukturirati ove proizvode i to nam može također pomoći, na, pomoći našim tradicionalnim jako dobrim partnerima da razvijaju nove proizvode. Održivi gradovi predstavljat će e, velike, velika ulaganja e, posredstvom privatnih e, ulaganja u gradovima. I zadnje, digital, digitalni razvoj, dakle, kao što rekoh, ovo je jako zanimljiv sektor, no postoje različite, različite različita, tumačenja ovoga svega, ovisno o državama. E rješenja mogu biti od velikog značaja u određenim afričkim zemljama. Kao što vidite, zadnja rečenica je identična u svim ovim prozorima, jer tu ponavljamo da će ovo jamstvo biti strukturirano tako da smanji e, rizik u, financiranja i stvoriti uvjete za razvoj digitalne strukture i tako dalje. Evo, toliko za sad od mene. Pretpostavljam predsjednice da će biti pitanja i s velikim zadovoljstvom nastojat ću odgovoriti na njih. Hvala lijepa. Prije nego što otvorim raspravu za naše članove, pozvat ću Michael Landova koji je izvršni direktor koji je radio dugo u Africi da nam objasni stajalište e, poslovnih subjekata koji posluju u Africi. Osjećate li se uvjerenim da bi taj model mogao funkcionirati ili možda nešto drugo? Možete li nam e, iz, iz, iznijeti vaše iskustva? Hvala lijepa gospođo predsjedateljice, hvala što ste me pozvali i velika mi je čast što sam ovdje i želim čestitati Evropljanima što su izradili jedan vrlo vizionarski plan E, postoje različite rasprave koje se vode sa raznim zemljama, međutim E, pitanje da se ne raspravlja o migracijama je u redu. Međutim, migracije vam upravo pokazuju da je ovaj problem holističan problem i treba stvoriti sveobuhvatno e, rješenje koje će stvoriti radna mjesta u domaćim afričkim zemljama, ne samo za, zbog migracija, nego i radikalizma koji sprječava mlade da se pridruže. Zato vrlo čestitam zaista, a i ova prezentacija gospodina Radolfija pokazuje da iako postoji e, silos e, da e, investicijske banke gledaju to u nekim, u nekim konkretnim područjima, a vi ste zaista ponudili holističko rješenje. S osobnog stajališta moje trgovačko društvo je razvilo jednu od prvih bankarskih platformi u Africi 2007. 2012. započeli smo Joseph inicijativu gdje smo, e, da radimo sa e, tisuća malih poljoprivrednika i e, smanjili smo njihove gubitke na nulu. Imamo mnogo iskustva radeći na tim razinama. Jedna od stvari koja e, se jasno e, pojavila u današnjoj raspravi, bilo kada se radi o UNICEF-u ili gospodin iz Europskog parlamenta nakon toga, jest da postoje ograničena, e, ograničene financijska sredstva i da ih treba na dobar način uravnotežiti. I cijeli koncept FSD-a je upravo taj da uzmemo malu količinu novca, da ih na neki način iskoristimo putem privatne industrije sa slične perspektive kako ćemo taj, tu malu količinu novca raspodijeliti, a druga područje je područje podataka. Kako ćemo izmjeriti ciljeve održivog razvoja, kako ćemo znati da smo uspjeli u nekim takvim ciljevima. CTI je razvio vrlo jedinstven projekt koje, za koji nam je trebalo iskustva deset i više godina kako bi priznali da se trebamo usredotočiti posebno na građane u zajednicama, a ne da podržavamo vlade niti da dajemo potporu većim institucijama, jer eh, na kraju svega moć dolazi od građana i zato mislimo da su dva glavna temelja e, električna struja jer bez toga ne možete ništa, a drugo podaci jer bez podataka ne znate što činiti i zato smo razvili vrlo sofisticirani program koji prikuplja ozbiljne podatke Radimo sada u Ugandi i Malaviju, i usredotočujemo se na nekoliko pilot projekata, dakle usredotočujemo se na oko 10.000 obitelji, 10.000 ljudi. I e, mi započinjemo u domovima i u e, selima kao holističko rješenje. U domovima mi pružamo solarnu energiju, čistu vodu, i tako rješavamo mnoge e, probleme zdravstvenih, mnoge zdravstvene probleme što ljudi e, nemaju pristupa čistoj vodi ili energiji. Isto tako ćemo e, dati jedan besplatan pametni telefon koji će biti vezan za jednu mini mrežu unutar sela, a bit će povezani sa Intelom, dakle imat ćemo povezano sa internetom u selu i usredotočit ćemo se na nekoliko područja. Jedna je da stvorimo jedan telemedija centar u selu kako bismo podatke koje smo prikupili e, mogli e, pružiti, s njima mogli pružiti e, obrazovanje za pismenost. Imamo 30% ne, nepismenih, 30% ljudi koji nisu testirani na AIDS jer e, naš tim nije e, dovoljno brz da danas vam dam e, točno te podatke, ali mi smo prikupili jako mnogo podataka koji će nam omogućiti da budemo mnogo učinkoviti učinkovitiji, bilo da se radi o obrazovanju, o, o zdravlju ili o drugim stvarima, to će podići kapacitete u selu, isto tako i sa pomoću pametnih telefona, isto tako telehealth, tehnološki tehnološka tehnološki mogućnosti su se su napredovale kako bi ljudi mogli zaista imati zdravstvenu zdravstveni e, pregled i jako mnogo dijagnostike se može danas provesti putem neinvazivnih e, metoda putem e, računala ili minimalno invazivnih metoda a to daje mogućnost e, da se pruži novi model zdravstvene zaštite. E, to se čini e, putem poslovanja. Mi smo vrlo strastveni prema ljudima kojima pomažemo. Obično se govori da je privatni sektor bez srca i da samo želimo zaraditi novac. Ako je tako, onda možemo ostati u Njujorku ili Londonu i samo stvarati novac. Međutim, mi stvaramo i vrlo inovativna rješenja. I treća točka, ne znam koliko imam vremena, jest ono što je Roberto e, govorio, radi se o pametnoj poljoprivredi. Sada kada imamo podatke, znamo točno koliko ljudi imaju zemlje, što uzgajaju, koliko toga uzgajaju, znamo koliko koriste pesticide i komercijalno sjeme i to nam omogućava da e, učinkovito pružamo pravo sjeme, prave prava gnojiva. Možemo obrazovati ljude, šaljemo ih u e, centar zajednice kako bi e, gledali obrazovne programe za poljoprivredu, a isto tako na njihovim pametnim telefonima im pokazujemo kako navodnjavati i kako e, bolje i učinkovitije provoditi poljoprivredu. Mnoge zemlje još uvijek nisu uspjele e, naučiti, poučiti ljude o tim temeljnim stvarima, a time pomažemo poljoprivrednicima da imaju veći e, prinos, a e, isto tako možemo predvidjeti i tržište i reći poljoprivrednicima koliko će ga uzgajati. Dakle, možemo stvoriti dva ili tri puta više nego prije Nekad su zarađivali 50-60 dolara mjesečno, a sada će možda zarađivati 1000, 2000 dolara i neće e, imati puno gubitaka, a povećati prinos i glavno usredotočenje migracijskog programa jest otvoriti radna mjesta. U našem programu želimo otvoriti 6 do 7 radnih mjesta u jednoj lokaciji. Isto tako radna mjesta vezana za poljoprivredu ili zdravstvo i to radimo u punoj suradnji s vladama. Dakle, mi kao privatno javno partnerstvo, međutim, e, mi ih vodimo, koristimo naše iskustvo i želimo da to bude održivo, da se održi mnogo godina nije da ćemo uzeti nepovratna sredstva, potrošiti ih i otići dalje, nego ćemo stvoriti dugoročnu održivost. I zato CTI zajedno s našim iskustvom kojeg smo e, dobili u posljednjih deset godina krećemo dalje ali ne dajemo samo novac da se izrađuju pilot projekti, iako radimo i to, ali ako želimo e, to pojačati, moramo E, e, dokazati održivost e, modela kako bi postigli ove održive ciljeve razvoja. Dakle, moramo to povećati kako bi se to moglo provoditi na nacionalnoj razini, afričkoj razini, a način na koji je dizajniran vaš program je vrlo vizionarsko i zahvaljujem Evropskoj komisiji što je nešto tako inteligentno sastavila. Mogu vam postaviti jedno pitanje vezano za način na koji vi radite, jer ste rekli da se radi o nekoj vrsti pilot projekta. U kojim zemljama ga provodite? Dakle, idete na razinu sela, grada, na koji način? Dakle, započinjemo u dvije zemlje. Jedno je Uganda, u jednoj području koje se zove Ikui, gdje smo preuzeli sedam sela, 378 obitelji i prikupili smo podatke o 98,3 posto od 150-160 pitanja. Imamo cijeli sustav e, toga na koji način radimo. Ljudi rado daju informacije. Sada kada je vlada vidjela te informacije i podatke koje smo prikupili, e, pitaju kako možemo surađivati s vama jer mi nikad ne bismo prikupili tolike podatke. Dakle, to je kombinacija vjerodostojnosti i pokazivanja vizije što će se dogoditi ako surađuju s nama. isto tako radimo to u jednom malom selu Enchoi u Malaviju Radi se oko tisuću obitelji tamo. Dobro. Sada je jasnije na koji način konkretno radite na terenu. Imamo mnogo kolega koji možda žele postaviti još pitanja e, Robertu ili gospodinu Landau. I prvi imam šest e, govornika, imamo dovoljno vremena. Oko tri minuta svatko. Pa Rubik je prvi. Dakle, prvo, zahvaljujem. Mislim da sada dolazimo u fazu kada možemo shvaćati e, što je ono o čemu smo pregovarali tako dugo. To je veliki uspjeh e, razvojne politike, da zaista uđemo i u područje ulaganja. Za nas je vrlo jasno da je glavni prioritet e, su ciljevi održivog razvoja. I najbolja aktivnost ulaganja su u broju 2, 6 i 7. Broj 2 je hrana, naravno, jer da živite trebate hranu. Isto tako trebamo mogućnosti znanstvene tehnologije, jedan panel Europskog parlamenta je proveo studiju o tome kako nahraniti 10 milijardi ljudi. Sad nas ima 7 milijardi na svijetu, a do 2030. će nas biti oko 10 milijardi. Dakle, imat ćemo još 3 milijarde ljudi više. Što to znači? Hoćemo li imati vode? Kako bi uzgojili sve te poljoprivredne proizvode? Da li imamo vode e, i čiste vode za bolnice i da e, isto tako smanjimo socijalne troškove, a i obnovljivi izvori energije će održati važnu ulogu, jer bez energije ne možete razvijati e, ni gradove u pravom smjeru. Mislim da je ključno da svi projekti trebaju neku vrstu arhitekture. Dakle, imamo inženjere koji razvijaju te projekte i oni moraju izraditi najbolje projekte. Trebamo taj model u tri faze. Prvo trebamo arhitekturu samog projekta, u drugoj fazi trebamo proizvesti taj projekt, dakle provesti ga, e, izraditi taj proizvod. Jer ono što smo naučili do sada jest da Mnogo e, projekata se ne provodi zato što se e, dobro ne održavaju. I zato mislimo da bi održavanje trebalo biti dio financijskog dijela. Da ga e, uložimo u tri područja. Prvo je javna nabava same arhitekture projekta, a drugo je izrada projekta, a treće je cementiranje samog projekta. U svim područjima u kojima radimo bilo bi zaista dobro kada bismo to imali. I posljednja stvar je da smo u, e, u Europskom parlamentu imamo taj takozvani map peering scheme gdje parlamentarci rade na nekim pitanjima. Moj dio je bio UNESCO. E, sveučilište vezano za vodu gdje smo naučili mnogo e, o problemima u Africi koje uzrokuje e, prljava voda. Mislite li da bi se mogao e, izraditi jedan program između malih i srednjih poduzeća na razini Europske unije i na razini Afričke unije? Možemo li razmijeniti iskustva? u području malih tvrtki i to proširiti kako bi obrazovanje moglo se provoditi, kako bi pružili to znanje i kako bi to znanje bilo u pravim područjima. Hvala lijepa na Hvala lijepa. Ja sam želio govoriti u ime našeg izvjestitelja, Dugum, a gospođe Franculika e, gospodina Franculike. On mora ostati u Rumunjskoj, pa se ne može pridružiti i on mi je napisao da kolege iz odbora za vanjske poslove iz proračuna su bili na prvom e, sastanku strateškog odbora koji se održao krajem rujna nakon objave E, uredbe u, e, e, službenom listu. Zahvaljujemo što ste nam organizirali ovaj sastanak i što ste svim promatračima i sudionicima dali jednake informacije. E, pitanje što, i, što su zastupnici u parlamentu pozvani na sastanak odbora je nešto o čemu se razgovaralo u, pa- u trijalogu, zato što se parlament zabrinuo da u posljednjih nekoliko godina e, su se uspostavili razni instrumenti i fondovi sa posebnim e, postupcima i upravljačkim tijelima kao što je instrument za Tursku, Trust Fund i Planning Facility koji čini vrlo teškim nadzor parlamenta. Kako stvari ne bi bile manje e, komplicirane, e, status promatrača nam omogućava da slijedimo e, stajališta u fazi provedbe. To naravno ne znači da, se, da ne trebamo raspravljati o tim pitanjima ovdje u odboru kako bismo osigurali transparentnost i odgovornost i kako bismo osigurali da se e, ovakvi projekti kreću u pravom smjeru. Kao većina e, članova strateškog odbora, drago nam je da imamo pet prozora za investicije i da to slijedi linije koje smo mi utvrdili u parlamentu, u stajalištima parlamenta i vijeća i e, da se o tome razgovara u trijalogu. Stvaranje poštenih radnih mjesta u Africi i mogućnost financiranja mikro, malih i srednjih poduzeća je e, je jasno prikazano u izvješću i to je prikazano i u prvom e, prozoru za ulaganja za mala i srednja poduzeća. Rješavanje klimatskih e, promjena i e, jačanje investicija u energetsku učinkovitost i obnovljive izvore energije je, bio, je bila tema rasprava u trialogu, a uloga parlamenta se odražava i u prozoru broj 2 energija i konektivnosti i broj tri e, održivi gradovi. Ulaganje u sigurnost opskrbe hranom i pomoć malim poljoprivrednicima i pristup e, e, financiranju i tržištima je za naš odbor uvijek bio prioritet, pa zato pozdravljamo četvrti prozor, to su poljoprivreda i agroindustrija i da je to jedan od ciljeva. E, prethodno smo naglasili da rizik kao nas prisilno oduzimanje, zemlje treba e, pod svaku cijenu izbjeći. I posljednje, ali ne najmanje važno, peti investicijski prozor bi trebao povećati zapravo smanjiti digitalni jaz koji još uvijek razdvaja većinu Afrike od ostatka svijeta, od gospodarstva svijeta i informatičkog društva. U onim zemljama gdje u Africi gdje su razvijeni e, internet i digitalizacija, tamo postoji e, veća mogućnost za uključiv e, i održiv rast. Ne smijemo se usredotočiti na projekte u najrazvijenijim gospodarstvima Afrike. Trebamo napraviti razliku tamo gdje banke i e, obično ne bi financirale ulaganja, jer se te zemlje smatraju riskantnijima zbog njihovog konteksta. Shvatio sam što ste govorili kada ste govorili o kaskadnom riziku. Zato ovih pet e, prozora za ulaganje su vrlo obećavajuća. Mi ćemo pratiti vrste projekta koji će na kraju, na kraju FSD e, poduprijeti i hoće li ti projekti e, zaista pružiti vrijednost gospodarstvu, razvoju i građanima zemalja Afrike a posebno onima koji su najmanje razvijene. nastavit ćemo pratiti i učinak u smislu otvaranja radnih mjesta i standarda transparentnosti koji su uključeni u uredbu. Hvala lijepa. Ovo je bilo e, u ime našeg, našeg e, kluba zastupnika socijaldemokrata. Hvala lijepa. Ciao, euh, insisté. Hvala. Gospodin Ridolf insistirao je na tome da ulaganja treba ohrabriti posredstvom davanja jamstva ulagačima i rekli ste da je jedan od rizika fluktuacija lokalnih valuta. Sad moje pitanje je sljedeće. Da li u zapadnoafričkoj e, Europskoj monetarnoj uniji, odnosno CFA Franku, koji je izravno povezan paritetu s eurom, da li je tamo taj rizik e, potpuno nepostojeći? Kažete da da, pa dakle onda je bolje privilegirati ta ulaganja, jer evo s tim ću završiti što se tiče jamstva ulaganja, ukoliko rizik može biti sveden na nulu, onda imate neograničenu mogućnost interveniranja Dakle, koja su vaša očekivanja? Dakle, da li ćete izbjegavati najveće rizike kako biste se fokusirali na ona područja gdje su rizici manji? Nećete li time diskriminirati određenu regiju, zemlju, područje uz opravdanje da mogu predstavljati velik rizik? Hvala, Marija Hojbuk. Hvala lijepa, Linda. Redolfi, kao što znate, mene posebno zanima, dakle, ovaj prozor za ulaganja, za poljoprivredu i za razvoj ruralnih krajeva. Ja sam već prethodno bila uputila pismo E, i pitanje komisije, još uvijek čekam na odgovor, a možda ću sada evo direktno od vas dobiti odgovor. Dakle, pitanje je bilo sljedeće. S jedne strane imamo konsenzus gdje imamo europski plan e, ulaganja kao važan novi instrument e, u pogledu razvojne pomoći i u tom konsenzusu se obvezuje Europska unija tome da zadrugama, manjim poljoprivrednicima pruža e, podršku i vi ste prije govorili o demografskom razvoju kao jednoj šansi. Međutim, kako bi to i ostvarili, potrebna su nam radna mjesta i u tom području. Mislim da to možemo učiniti u poljoprivredi. Evo sad moje pitanje kako sad privatne investicije, zadruge i manje poljoprivrednici i ekološka poljoprivreda, kako možemo na njih usmjeriti upravo taj e, prozor, odnosno taj sustav ulaganja. Mi smo nedavno razgovarali, tu ste se vi složili sa mnom, da moramo ulagati u ta manja poljoprivredna gospodarstva i tada ste mi rekli, a i govorili smo ovom New Alliance for Food Security gdje je sudjelovala i Evropska unija. Dakle, moje pitanje, mi smo u našem izvješću to jako kritizirali, da se ovdje e, potiče industrializirana poljoprivreda, tako reći, ekološki se tu stvara dosta velika šteta i mi smo dokumentirali isto tako takve slučajeve. Dakle, kakve ćemo poučke sada moći povući iz te nove alijanse, što je tu relevantno, kako bi te greške koje su se tamo učinile ne bi opet ovdje ponovile. Još jedno pitanje vezano uz land grabbing. Prije mjesec dana je predstavljena jedna studija koja dokumentira da Evropska unija kroz različite poticaje i kredite je sudjelovala na ovom međunarodnom land grabbingu. To je dio te studije i sad pitam kod takvih slučajeva, dakle imamo tu i javnih i privatnih e, čimenika koji sudjeluju. Autorive studije e, nam preporučuju da se uspostavi jedan mehanizam žalbi Sad bi moje pitanje bilo kako bi takav jedan mehanizam mogao postati ovim planom ulaganja? Da li se uopće raspravlja o tako nečem? Evo toliko moje pitanja, a moja kolegica je nažalost morala prije vremena ići, međutim ona mi je ostavila još jedno pitanje, potpuno drugačije pitanje. Tu se radi o porezima, o korupciji. Kako u stvari, e, komisija učinkovito želi osigurati da u tim projektima koji idu kroz ovaj plan ulaganja nemamo utaju poreza ili izbjegavanje plaćanja poreza. Dakle, postoji li i tu neki mehanizam kako bi uistinu mogli osigurati da ovdje novac se jednostavno zloupotrebljava? Hvala vam lijepa. Hvala, gospodin Schaffhauser. Hvala. Ja prva reakcija. Jako je pozitivna cijelokupnom tom pristupu. Mislim biti da je bit ovog pitanja kako stvoriti na lokalnoj razini bogatstva. Evo jednog primjera. Ja sam iz jedne alzaške, jako dalje alzaške regije i kaže nam se da je put stvori razvoj. Ne, put je bio učinak multiplikatora stvaranja bogatstava na lokalnoj razini. Ako nemate stvaranje bogatstava, onda vas putevi još više zadužuju. U Africi nakon 25 godina iskustva kao predsjednik instituta, regionalnog instituta za suradnju u regiji Alzas, suočeni smo u tom pitanju beskrajne pomoći jer se ne stvara dovoljno bogatstva na lokalnoj razini i to je ono što je najteže i smatram da je jako dobro to što se komisija bavi ovim problemom i nastoji naći rješenja kako stvoriti aktivnosti i bogatstvo na lokalnoj razini. Sada bih želio istaknuti dvije stvari već sam to ranije govorio, kada se stvara na lokalnoj razini bogatstva postoji neizbježno određena mala doza protekcionizma. To ne znači da, je neko protiv e, e, tržišta, ali ako na lokalnoj razini stav, pokušavate napraviti konkurenciju između lokalne piletine i europske piletine, nećete uspjeti nećete moći stvoriti lokalni sektor. To je, to je tako. I isto vrijedi i za grume. Dakle, treba vidjeti kako stvoriti bogatstva, istovremeno malo ćete se zaštititi kako bi se omogućilo lokalnim snagama da onda kada nema više ničega, da nađu način stvaranja bogatstava. Kao drugo, potrebno je partnerstvo. Evo, jutros eh, sam sam eh, počeo pokretati e, investicijski fond e, u centralnoj Africi jer time se namjeravam baviti nakon što se povučem iz politike. Najveći problem su je povjerenje poduzeća, a ta poduzeća s njima dugo godina surađujem i kažu da nema sigurnosti. Spremni su čak ulagati i bez sigurnosti. To je sljedeća tema naravno, ali moramo u suradnji s poduzećima to raditi, jer bez poduzeća nećemo stvoriti bogatstva, ta poduzeća mogu staviti na raspolaganje svoje, svoje znanje, mogu pokrenuti ponudu, a istovremeno izazvati potražnju. Naravno, ponuda i potražnja su od ključnog značaja. Ne, ne služi e, ničemu stvarati ponudu s novim poljoprivrednicima, novim dionicima, ako nećemo strukturirati potražnju na lokalnoj razini, naravno, ali isto tako i na međunarodnoj razini. Evo, E, uzmimo sektor proizvodnje mesa. Moj partner je bio je najveći e, u proizvodnji mesa. Evo, u toj regiji Emirati su spremni otkupiti meso, ali moramo na lokalnom razini stvoriti preduvjete, a poduzeće mi kaže ne možemo to napraviti. Dakle, vrtimo se u krug. Ako zajamčimo sigurnost za njihovo jamstvo, E, sigurnost za njihovo ulaganje, odnosno jamstvo za njihovo ulaganje, možda to nije od ključnog značaja, ali će omogućiti poduzeću da se etablira. Evo ima tu i drugih stvari, naravno i holistički pristup je istaknut, moramo imati na umu sve te stvari, potrebno je obučavanje, treba podržati mala poduzeća u poljoprivredi, a ovdje govorimo o poljoprivredi, u centralnoj Africi nema više ničega, 70% stanovništva nalazi se u nema dovoljno hrane. Dakle, treba potpuno restrukturirati poljoprivredu, ali kako bismo to napravili moramo obučavati, moramo pokrenuti lokalne zadruge, ali istovremeno malo po malo treba učiniti da tržnice i lokalna tržišta funkcioniraju, treba to transformirati, e, osmisliti mrežu električne energije i tako dalje. Ja sam bio zadužen za lokalni razvojne regije i tako se pristupa lokalnom razvoju na lokalnoj razini. Dakle, za sve ovo potrebno je imati strukturirani pristup. Samo tržište to ne može napraviti. Želim to naglasiti, tržište samo po sebi ne može to samo napraviti. Dakle, na lokalnoj razini treba stvoriti lokalne, fondove za lokalni razvoj koji će surađivati blisko sa lokalnim vlastima, lokalnim tijelima vlasti, poduzećima i svim tijelima koji mogu raditi na razvoju. To je od ključnog značaja. Ako to ne uspijemo napraviti, onda nećemo stvoriti bogatstva. Ako ne stvorimo bogatstva, onda je to bunar bez dna. Hvala. I na samom kraju, ali zato ne manje bitno, Hvala lijepa na prezentaciji. U stvari mi je bilo zanimljivo ono što je rekao gospodin Landa u pogledu svojih poslovnih iskustava, ako pogledamo poljoprivredu i davanje podrške. To je sad nešto vrlo zanimljivo u pogledu toga kako se koriste podaci, ali koje tvrtke će onda surađivati s tim ljudima, koja vrsta sjemena će se koristiti, jel tu postoje nekakve pos različite percepcije, dakle da se ne ide samo prema malom broju tvrtki, tu se postavlja to pitanje land grabbinga. Dakle, ide li se tu ka nekakvoj raznolikosti? Svidjelo mi se ono kako ste vi rekli da moramo imati holistička rješenja i spomenuli se isto e, tako države ciljeve razvoja. Mi trebamo učiti kako koristiti njih uopće. Dakle, vaša prezentacija je bila prepona različitih ciljeva, dobro upravljanje, zdravlje, voda, obrazovanje. Upravo sam se vratio iz Pariza, mm, Kopi, nakon toga Bonn, gdje se bave poljoprivredom i klimom i kako to međusobno funkcionira. Čisto evo zastupam korištenje ovakvih ciljeva državog razvoja i evo vaša prezentacija upravo govori kako to možemo povezati međusobno te ciljeve. Dakle, mi kao oni koji oblikuju politiku donose odluke trebamo pokazati da su nam oni bitni. Recimo, sutra imamo E, jednu zajedničku sjednicu sa nacionalnim parlamentima gdje ćemo govoriti o tome kako koristimo te ciljeve u našoj politici, dakle objašnjavamo što činimo. Dakle, čisto pitanje, da li bi se to nekako moglo unijeti u iduće, buduće prezentacije, dakle, e, kojim ciljevima se posebno bavimo? Hvala. I s moje strane još jedno brzo pitanje. jer oni koji će se natjecati za te financije će biti investicijske banke, pa me čisto zanima Imamo li nekakvo strateško stajalište? Kakva ulaganja želimo ohrabriti? Da, želimo da tvrtke izvoze, ali mora biti i nekakva unutarnja trgovina, jer vi ste sami rekli, Roberto, tu se radi o milijunima potrošača koji imamo u Africi, imaju oni svoje vlastito domaće tržište Mm, dakle, kako možemo osigurati. Ja sam došla sa zapadne obale i recimo e, tamo su me pitali e, ljudi su htjeli znati kako podijeliti nekakve ideje, što tu učiniti već kako stvoriti uistinu lokalne tvrtke. Roberto, imate čitav niz pitanja. Hvala, zahvaljujem na vašoj inteligenciji, odnosno novim informacijama. Dakle, i što se tiče budućih prezentacija, ne samo da tu trebamo uključiti e, ove ciljeve održivog razvoja, već i neke druga pitanja. Idem se vratiti opravo na ta e, ciljeva. Dakle, Imamo ih nekih 14, 15 i tu smo napravili jednu tablicu gdje imamo ciljeve održivog razvoja koje smo uključili u pojedine, tako reći, prozore. Niste još vidjeli ili još nije gotovo, ali uskoro će biti na raspolaganju. To je mm, u ovom operativnom dijelu već prezentiran. Imamo jedan obraz kroz koje će investicijske banke nam predložiti proizvode koje ćemo mi onda odabirati. I to je onda prepino ciljeva državog razvoja, održivosti koliko se stvara novih radnih mjesta, onda to je socijalni aspekti, aspekti okoliša, ovo sve što imate u uredbi. Dakle, to je sve u tom obrazcu. Mi ćemo to početkom prosinca podijeliti. To je način kako će banke predlagati što one žele činiti. Evo, sve je tu, to je sve skupa dosta složeno, ali to mora biti tako ove tri faze, dakle trebamo biti svjesni toga da je stvarnost takva da svaki proizvod bi imao nekakvu vlastitu genezu, ali uključivanje, dakle održavanje je nešto što je bitno kada govorimo o održivosti. I ono što je bitno je kažete. Dobro, vi kažete želite taj novac zbog e, jamstva jer želite 20 sela izgraditi za recimo 5000 ljudi i želite stvoriti ekonomski razvoj. Pitanje koje je postavio gospodin Noizer je bilo uistinu odlično i land grabbing je isto spomenuto. Mislim, upravo što se toga tiče, tu gledamo ove smjernice dobrovog upravljanja e, koje je organizirala Organizacija za prehranu i poljoprivredu, FAO tu imamo tu frazu, evo radimo na tome i moje namjera da stvorimo jedan dokument koji će biti obvezujući za ulagače i za različite programe unutar ovog plana ulaganja. Dakle, želimo ugraditi nekako ovaj sustav dobrog upravljanja za e, zakup zemlje i želimo da to bude jedna dubinska analiza. U pravu ste. Treba fond raditi razliku u pogledu toga kamo ulagatelji idu i ne idu, međutim pokrivanje gubitaka. Jer ako svi idemo u Srednjoafričku republiku koja je spomenuta kao primjer, riskiramo da ćemo odmah sva jamstva izgubiti. Ne kažem da će se to dogoditi, ali taj rizik koji se kalkulira mm, temelje postojećeg znanja je vrlo visok. visok. Dakle, moramo ulagati u zemlju gdje će rizik gubljenja novca biti puno manji kako bismo nekako mogli kompenzirati kroz premije ili recimo za jamstva koje mi plaćamo u Keniji možemo onda nadoknaditi one gubitke koje imamo recimo u Sudanu. I mogu vam reći da su to vrlo teški odnosi kao što je gospodin Šafauzer spomenuo. Što se tiče zadruga, mi to podržavamo i to ćemo unijeti kao jednu vrstu preporuke, dakle podrška zadrugama. Međutim, kad govorimo ovoj novoj alijansi za sigurnost hrane, to imamo uistinu ranjive situacije gdje su puno teža privatna ulaganja. Tu onda dajemo bespovratna sredstva ili to radimo kroz nevladino i onda to može preći u nešto polukomercijalno. Moje... Odgovor na vaše pitanje bi zasigurno bio da želimo stvoriti sigurna radna mjesta I naravno, kroz e, naše lokalne predstavnike urede ćemo se baviti time. Što se tiče ovog mehanizma pritužbi, počeli smo se baviti tim problemom. Dakle, prvo imamo te financijske institucije koje će se baviti tom schemom. Dakle, oni koji će recimo dati novci Lindaru trebaju biti e, prva točka ulaza za bilo koji sustav pritužbi. Ali naravno, gledajući, mi smo odgovorni za to. Što se tiče oporezivanja i korupcije, mogu vam tu dati stopostotna jamstva za sada što se tiče taksuda, dakle naše službe komisije, uspjeli smo ukloniti rizike te vrste i izbjeći ne samo opasne jurisdikcije, već i neka opasna uplitanja u sigurne jurisdikcije. Recimo, ako imate Mauricius i tu imate određeni fond i želite dakle ulagati određeni novac koji je nama prihvatljiv, recimo imamo transparentnost, imamo oporezivanje, možete uključiti fond, kapitala je tu dakle nešto što možete uključiti u tu cijelu priču ako pratite cijeli postupak i što se tiče kolega iz e, glavne uprave Taksod, mogu reći da uistinu radimo na tome. Više toga je spomenuo gospodin Schaffhausen, dakle lepeti protekcionizme. Tu simpatiziram s tom činjenicom da želimo dati određenu prednost da se ulaže za lokalno tržište, barem za lokalno regionalno tržište i tu postoje određeni